Good morning, colleagues. We will Dobro jutro, kolegi. Započet ćemo s sastankom. Ako nemate prigovora na dnevni red, onda ga možemo smatrati usvojen, usvojenim. Što se tiče prijevoda na hrvatski, kako kažu hrvatski kolege, danski gaelski neće biti prijevoda. Elektroničko glasanje bit će održano danas u 10.30. Ako donesete kartice, točke 3 i 4 ćemo odmah raditi. Ovdje se radi o predstavljanju situacije u, na trijalogu o drugom paketu mjera o pametnim granicama 27. veljače. Usvojili smo mandat za pregovore sa, za ova dva dosija, izvjestitelj gospodin Dijaz de Mera. Radio je jako naporno na ovim pregovorima. Nadamo se da će ovo biti zaključeno što je prije moguće. Dakle, sada ću predati riječ gospodin Dijaz de Meri koji će nas obavijestiti o situaciji pregovora. Molim vas, izvolite, imate riječ. najviše hvala predsjedniče. Evo ukratko želim vas obavijestiti, obavijesti kolege o postupku pregovaranja. Tu se radi o informacijama kojima ćemo iznijeti viziju i naše obveze prema rokovima. Mi smo naravno da donekle optimistični, nadam se da ćemo moći ostvariti međuinstitucionalni dogovor prije ljeta. Ja u to doista vjerujem i puno radimo na tome kako bismo to ostvarili u svakom slučaju. Prvi trijalog održan je 23.3. Politički dijalog održan je jučer. Povrh toga imali smo i sedam stručnih sastanaka, tehničkih, tri u, e, u trećem četvrtom i petom mjesecu. Sutra ćemo držati osmi sastanak. Pregledali smo cjelokupni tekst. Idućeg tjedna ćemo se baviti dosijevom Schengena. Što se tiče jučerašnjeg trijaloga, raspravljali smo o sljedećim točkama dnevnog reda. O četiri. Kao prvo, e, teritorijalna primjena polje primjene. Tu je teško uključiti Bugarsku i Rumunjsku. Htjeli bismo da se napravi politička izjava. Drugo, dig, takozvani digitron, dakle kojim se hoće izračunati trajanje boravka. Tu treba uskladiti stvari što se radi o vizama, kratkoročnim vizama u Bugarskoj Rumunjskoj, dakle da se to napravi na 90 do 120 maksimalnih dana, zatim e, vlasti koje omogućuju pristup, tu imamo jednu crvenu liniju e, iz redova socijaldemokrata i parlamenta. Dakle, mi želimo izbjeći da vlasti koje upravljaju azilom pristupaju tim dokumentima nadležna tijela koja su zadužena za upravljanje migracijom imala bi pristup tom sustavu. Dakle, pristup za sprječavanje istraga glede e, terorističkih aktivnosti ili težih slučajeva kriminala. Dakle, kao što rekao za azil ne, a zašto kažem? Pa zato što imamo sedam dosija ovdje. Ovo je čitav paket mjera. Shodno tome. Bolje je imati na umu da se ovdje radi o cijelini. I u tom paketu ima jedan dosije koji se tiče upravo pristupa za tražitelja azila i e, uvjete koji se toga tiču. Dakle, bolje je da to bude u paketu mjera za azil, a ne u paketu mjera za uzlaz i izlaz s teritorija. Zatim, prijenos podataka trećim državama i državama članicama koje neće provoditi e, sustav ulaza i izlaza. To se tiče dva članka, osobito članka 38. Zatim, također smo se bavili i drugim pitanjima, no to je strateški sagledano, da tako kažem. Dakle, to se tiče razdoblja čuvanja podataka, a tu imamo različita mišljenja, dakle, glede broja godina tijekom kojeg će se čuvati podaci. O tome treba pregovarati. Politički trijalog bit će održan petog. Kao što malo prije rekao, imat ćemo tehnički sastanak sutra. Eto, toliko predsjedniče, to je sve. Doista vam zahvaljujem na vašem radu. Evo, prije nego predam riječ komisiji, li itko zastupnika koji se želi javiti za riječ? Ne, nema. predsjednici komisije koji su saslušali što je gospodin Dijaz Demira rekao, možda žele ili ne žele se javiti za riječ, da li mi možete reći da li želite ili ne uzeti riječ? Ne. Dobro, razumijem. U svakom slučaju, drago mi da ste tu kako biste saslušali što e, gospodin Demera ima za reći. Dakle, hvala vam gospodine Demera, hvala na silnom uloženom trudu u na radu na ovim dosijima. Hvala. we um, Točka peta, moramo napraviti pauzu prije što započnemo. Moramo saslušati goste iz Eurojusta. Sad samo trebam vidjeti kada će nam se pridružiti. colleagues, if we just pause until 9.30, we'll... Evo, molim vas, napravit pauzu do 30, tada ćemo nastaviti s radom sa petom točkom dnevnog reda. Hvala.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 Good morning to the colleagues Dobro jutro želim kolegama koji su nam se pridružili i hvala vam na strpljenju. Sada nam se pridružila Michelle Konix, predsjednica Eurojusta. Želim joj srdečnu dobrodošlicu. Ona će naime predstaviti 15-godišnje izvješće Eurojusta 2016. je očito bila veliki izazov za sigurnost i Eurojust, kao što svi znamo, odigrala je ključnu ulogu protiv kiber kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, ilegalnih imigranata, krimčara, krimčara ljudima. Tako da sa ovakim zadovoljstvom predajem riječ sada Michel Konix koja će nam predstaviti svoje izvješće, a onda ćemo imati raspravu sa kolegama. Mišel, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Veliko je zadovoljstvo predstaviti ovo izvješće o aktivnostima Eurojusta. Najprije bih želio odati počast svim djelatnicima Eurojusta. Ja sam izvješće predstavila u ponedjeljak ovog tjedna pred kako bi im zahvalila. Uložili su ogroman trud tijekom ove godine. Ova godina, kao što ste to i rekli, imali smo neviđen val kriminaliteta, terorizma, kiberkriminaliteta i drugih. Naravno, kriminal nije samo taj, složenost kriminaliteta se e, razvija, ljudi moraju raditi više nego što su navikli u svakodnevnom životu. U svakom slučaju želim im zahvaliti i zahvaljujući njima smo mogli napraviti ovo izvješće, izvješće o radu Eurojusta. Najprije želim reći da je Eurojust postao sve više premosnica između država članica i to smo postali sve više i sve učinkovitije kako bismo postali mostove s drugim agencijama i svim partnerima iz trećih zemalja i drugih međunarodnih organizacija. Moramo biti pametni kako bismo bili učinkoviti, djelotvorni, brzi, a kako bi se to ostvarilo moramo surađivati sa svim mogućim partnerima i nastaviti ostvariti punu e, komplementarnost. Zatim potrebno je uspostaviti mreže kako bi se borilo protiv kriminalnih e, mreža i terorizma. Eurojust u biti je tijelo Europske unije koje djeluje kao stalni, stalna mreža E, sa državnim tužiteljima 28 državnih članica, 24 službena jezika. S obzirom da smo radili na specijaliziranim mrežama, mrežama koje su radile na genocidu i imali smo brojne druge mreže. Mi smo samo popunili na ovaj način ekspertizu, dopunili ekspertizu Eurojusta, koji za cilj ima biti središte zakonske i pravosudne ekspertize, pravne i pravosudne eksperte. Vidite na sljedećem slajdu predmete, dakle govorimo o godini i imali smo šest predmeta, no koliko traje jedan predmet? Znate, evo kad kažemo imali smo 2300 predmeta, ali jedan predmet može predstavljati stotine stotine mailova, stotine e, policajaca i tužitelja. Znate, Rim je izgrađen tijekom preko noći i za ovakve predmete treba puno vremena isto tako i ne želim isključiti ni ovdje, neovisno o tome da li su multilateralni ili bilateralni predmeti, bilateralni mogu biti jako složeni iz brojnih razloga, osobito pravnih razloga, a isto vrijedi i za multilateralne predmete. Dakle, mi smo nastojali učiniti dinamičnim svoj rad i način predstavljanja aktivnosti. Dakle, svi svi sastanci, osobito ovi druge razine koje vidite na slajdu, bili su jako važni, no osvrnut ću se na to kasnije. Zatim, sastanci na trećoj, na trećoj razini su, e, se održavaju u Eurojustu, pripremamo sastanke o organiziranom kriminalitetu i terorizmu. No ono što je jako važno i što treba naglasiti jeste da e, sastanci koji su posvećeni koordiniranju su od e, ogromne vrijednosti. 2017. već smo organizirali 241 sasnak e, za koordiniranje. Imali smo 288 predmeta u kojima smo imali veliki uspjeh, no na to ću se kasnije. Središta za koordiniranje su e, jako važni su za nas. Imamo deset e, takvih centara i brojni od tih centara za koordiniranje rada posvećeni su prevari, e, pranju novca, slučajevima koji su od stručne i pravne izražene složnosti. Tim centrima se pridružuju djelatnici Europola i država članica Kada imamo kriminalne mreže koje su postoje, koje rade u šest, na primjer, država, onda moramo koordinirati rad sa svih e, šest država i određenog dana je, imamo ključne aktivnosti. U jednom centru imamo e, telefonsku i e-mail izravnu mrežu sa e, tužiteljima i onda se surađuje sa državama članicama, bilo da se radi o blokiranju eh, bankovnih računa, uhidbenim nalozima, zapljenom raznih podataka, dokumenata. Dakle, time se radi u tim eh, operativnim centrima i Eurojust eh, je dosegao jako visoku razinu operativnosti što doista cijene države članice. Ono što je odlučeno na sastanku koordiniranja šest država imat će utjecaj, bit će primjenjeno eh, u tih šest država. Ponekad se govori o stotinama policijskih djelatnika. Dakle, imamo male skupine od 20-30 osoba u Eurojustu koje mogu eh, proizvesti jako veliko aktiviranje, razmještanje policijskih snaga. To su ti zajednički istražni timovi. Zatim imamo uzajamnu pravnu pomoć. Za sada imamo više od šest godina iskustva u tim JIT mrežama, e, zajedničkim istražnim timovima. Vidimo da zajednički istražni timovi su ograničenog trajanja i doista se bave time da što je bolje moguće djeluju određenim predmetima na spontano bez gubljenja vremena jer je vrijeme od ključnog značaja za uspješnost e, djelovanja, dakle ne gubi se vrijeme na razmjen podataka između skupina i na ostvarivanju opipljivih e, dokaznih materijala. I to je ono što nam je upravo i potrebno kako bi se dobilo E, optužnicu i konfiskaciju e, utemeljenu na optužnicama i zakonu države. Dakle, kao što vidite, mi radimo prvenstveno na odvraćanju i to je to što mi ostvarujemo. Dakle, ako se radi na prekidanju e, kriminalnih infrastruktura, možemo ih prekinuti na kratko, na neko vrijeme, ali taj njihov kriminalni apetit, ali njihova motivacija je jako visoka s obzirom da su i ostvareni prihodi jako veliki e, i bit će tako sve dok se ne oduzme e, mogućnost da čine kaznena djela. Dakle, to znači da ih treba staviti za rešetaka, treba im oduzeti njihove prihode, što znači da moramo ići e, preko kaznih postupaka. Dakle, zaustaviti njihovu aktivnost, kriminalnu aktivnost je dobro, ali nije dovoljno dobro. Treba zaustaviti kriminalce i teroriste i to je upravo ono što mi pokušavamo ostvariti. Naravno, u okviru konteksta prošlogodišnjih e, događanja, tu se ne radi o samo o djelovanju, reagiranju, već o tome da imamo brze reakcije. Moram reći da su zajednički istražni timovi odličan instrument u tom smislu. Ako pređemo sada na sljedeći slajd, vidimo da zajednički istražni timovi Eurojusta su jako važni jer vidimo da evo ovdje vidimo prikaz za financiranja zajedničkih istražnih timova na primjer možemo pokriti njihove putne troškove e, dakle djelatnicima zajedničkih istražnih timova staramo se za odgovarajući prijevod i usmeno prevođenje i pokrivanje tih troškova, zatim eh, pokrivamo troškove zapljenih dokumenata, tu je isto tako i logistička operativna podrška, dakle telefoni, skeneri, eh, printeri i Eurojust eh, također nudi pravnu konkretnu pomoć savjete sporazume, dogovore i planove djelovanja u zajedničkim istražnim timovima. Ne smijete zaboraviti da sve veći broj tih e, zajedničkih istražnih timova povezan i uz aktivnost trećih zemalja. Imamo jako važan e, zajednički istražni tim MH17, na primjer, kada smo u srpnju 2014. godine odmah pokrenuti zajednički istražni tim e, između dviju europskih država članica i dviju država koje nisu države članice i kasnije još jedna peta e, država članica, još jedna država članica se uključila i dodatna šesta država koja nije država članica. Dakle, to je sve jako složeno i moramo imati adekvatan pravni okvir kako bi se to moglo funkcionirati. Zatim, u recentnom jednom slučaju koji je uključivao Češku republiku i Srbiju, u krivotvorenju novca, o tome se radilo o krivotvorenju američkih dolara i povezano uz trgovinu drogama e, napravili smo jedan zajednički istražni tim e, koji je bio jako učinkoviti. E, počinitelji kaznenih dijela bili su iz Srbije, ali su djelovali u Češkoj republici, ali i u okružnim susjednim zemljama, Austriji, Mađarskoj, koji i tražilo se dakle da se brzo djeluje Dakle, pružana je uzajemna pravna pomoć. Imali smo dakle tu svjedoke osumnjičene, sve to pokriveno i bilo je puno pravnih pitanja o kojima trebalo raspraviti. Na kraju smo e, se pobrinuli da suđenje koje je održano u e, Češkoj republici e, dovede do rezultata od 8,5 godina e, presude kazne zatvora. eto, dakle, kao što vidite, u globalnom kontekstu radimo i surađujemo i sa državama koje nisu članice Europske unije i to je To je ono što radi Eurojust. Na sljedećem slajdu vidite našu suradnju s nekim od partnera. I evo sada vidite što je konkretno jedan predmet. Predmet predstavlja mnoštvo aktivnosti, mnoštvo razmjena informacija. Tu se radi o uspostavljanju mreža i mostova koji su od ključnog značaja za naš rad. Ovdje vidite da je sve veći broj predmeta, što znači da je sve veće povjerenje u rad Eurojusta. Na sljedećem slajdu vidimo još jedan aspekt rada Eurojusta, dakle, europski uhidbeni nalog koji je utemeljen na međusobnom priznanju, ali vidimo da 14% naših predmeta e, se bave izvršavanjem europskih uhidbenih naloga. Vidimo čitav niz razloga zašto države članice se obraćaju Eurojustu kako bi on e, e, djelovao zbog krive komunikacije, slabih prijevoda i izvršenja uhidbenih naloga su jako dugoročni procesi, dakle onda mi djelujemo, osobito kada imamo na temelju članka 16. E, odluke iz 2002. godine e, imamo dakle suprotne uhidbene naloge i zbog toga onda mi djelujemo. Prošle godine smo imali tematsku raspravu u Eurojustu upravni odbor i uprava su se bavili pitanjima izvršavanja europskog uhidbenog naloga i načina na koji možemo ostvariti dobru komunikaciju između države koja izdaje uhidbeni nalog i države koja izvršava uhidbeni nalog. Na sljedećem slajdu vidimo jako važne stvari. Naime, tu se pokazuje rad, funkcioniranje Eurojusta u tri ključne aktivnosti. Terorizam, kiberkriminalitet i krimčaranje e, ilegalnih imigranata. Što se terorizma tiče, nije potrebno govoriti da je došlo do povećanja, dakle da je da je došao na prvo mjesto naših prioriteta zbog događaja s kojima smo bili suočeni ne smijemo zaboraviti i činjenicu da je Eurojust od 2015. godine sudjelovao u radu na svim terorističkim napadima napadi u Briselu, Parizu, Berlinu. U svim tim slučajevima bili smo maksimalno učinkoviti, radili smo i sudjelovali, radili smo ono što uvijek radimo, dakle pružali smo brzu međusobnu pravnu pomoć, bavili smo se pravosudnom koordinacijom i suradnjom, radili smo na zajedničkim tražnim timovima, ubrzavali izvršavanje europskih uhidbenih naloga, ono što niste znali jeste naše djelovanje u taktičkom e, zajedničkom radu, jer u zadnje četiri godine organizirali smo brojne taktičke e, e, susrete sa vrhunskim stručnjacima i tužiteljima za slučajeve terorizma. Imali smo dakle uporabu i obavještajnih e, sustava u tehničkim e, u terorističkim problemima i radili na deradikalizaciji. Dakle, to su jako važne teme za e, tužitelje koji se bave borbom protiv terorizma. Naš rad također rezultira nadzorom osuđenih za terorizam i imamo i četvrto izvješće o stranim e, borcima, teroristima. Eto, to su samo neke od aktivnosti Eurojusta. Tu je kiberkriminalitet i kemis, imamo i e, radimo na eh, svim kemijskim eh, mogućim substancama koje se mogu koristiti za mm, tržiške napade u slučaju da je to potrebno državama članicama, takve stvari, takvi podaci su prikupljeni. kiberkriminalitet je također važan. Znate da smo u lipnju trebali pokrenuti europski europsku mrežu Europsku pravosudnu mrežu za bor protiv kiberkriminaliteta. Znate da se kiberkriminalitet širi ritmom do sad neviđenom brzinom. Ima nekoliko e, osoba koje e, mogu djelovati i što će imati posljedice, planetarne posljedice. Avalanš je jedan od slučajeva e, te vrste. Tu se radi o kriminalnoj infrastrukturi gdje imamo čitav niz, ogroman niz e, kompjutora koji omogućavaju, pružaju mogućnost e, teroristima da se bavi phishingom, dakle da oduzimaju e-maile i prisne kodove, e, da rade transfer novca mule sustavom i nama je trebalo više godina da to eh, razbijemo, ali smo stvarili jako dobre rezultate. Zatim što se tiče krimčaranja ilegalnim migrantima, morali smo eh, do, ostvariti rezultat, sada smo svim tužiteljima i evo imali smo jedan predmet, u dokumentima se to savršeno jasno objašnjava, dakle u Eurojustu pružamo jednostavno mogućnost da vidimo ko je nadležan za koje slučajeve. Što se tiče nadležnosti e, trećih zemalja i sukoba nadležnosti, to je jako važna stvar. Izgradili smo čitavu mrežu koja je iznimno korisna i važna. Zatim e, imamo i suradnju sa brojnim agencijama i ovdje imamo e, suradnju sa svim Europolovim eh, uredbama i Frontexom. Svi mi radimo na borbi protiv organiziranog kriminaliteta i terorizma i jako je važno da sve ono što je u tim uredbama da se jednako svugdje poštuje u našim uredbama. Hvala najljepša. Dosta toga ima u ovom izvješću i htjeli bismo ostaviti nešto vremena i za zastupnike koji bi htjeli postaviti e, pitanja. Molim vas samo da se držite dodijeljenog vremena kako bismo imali vremena čuti i izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Najprije gospodin Vos. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče i e, gospođo Vonks, hvala lijepa što ste danas došli k nama. Hvala vam za vaš rad u 2016. Znamo koliko je važan Eurojust i u prekograničnoj suradnji. Sve što ste e, izložili e, u vezi s terorizmom i kiberkriminalitetom je za nas vrlo važno E, govorit ću o nekoliko točaka koje mi se e, čine važnim za budućnost kao i za prethodnu godinu. Kiberkriminalitet ste spomenuli. E, da, moramo se mnogo više truditi kako bismo i dalje bili aktivni na tome području. Koliko tu igra ulogu pristup dokaznom materijalu, prekogranično govoreći. Mm. Ako mm, vi imate još nekih ideja, to bi bilo dobro. Mislim, mm, imam osjećaj e, da se moramo više baviti sa darknet, sa tamnom mrežom. E, nedavno sam imao mogućnost da mi to pokažu. Tu nas vode do e, ljudskih ponora. Moramo više na tome činiti. E, to se odvija na međunarodnoj razini. E, mislim da se time trebamo više baviti. E, hekeri iz Rusije, lažne vijesti, čuvanje ustavnog poretka. Ovdje se manipulira našim informatičkim sustavima. Trebali bismo kineska gospodarska špionaža također funkcionira preko elektroničke mreže. Mm, u osnovi i pitanje jeste li razmišljali e, koje bismo strukture ili zakone morali promijeniti kako bismo u tom prekograničnom području bolje djelovali. E, e, pristup informacijama koje trebate e, imati kako bi se bavili svojim poslom. Može li se to poboljšati? E, pitanje Brexita nam sada također dolazi. Hoće li to utjecati na strukturu Eurojusta? E, imate li o tome nekih ideja? Hvala. Hvala. Želi li se izvjestitelji u sjeni javiti za riječ? Izvolite. Hvala, gospođo Konings. Hvala da ste opet ovdje. I vrlo e, me se dojmio vaš izvještaj. E, svi mi znamo da Eurojust e, odlično radi. Gospodin Fos je već postavio niz pitanja. i za budućnost imam samo jedno pitanje, a to e, izgleda to tako da sada pregovori u vijeću o osnivanju europskog tužiteljstva. To je napredovalo. E, možda će to imati isto sjedište kao i Eurojust. E, možete li nešto o tome reći? Kako bi to moglo djelovati na buduću suradnju između Eurojusta i EPO i e, Ureda državnog tužitelja? Mm, naravno, ne znamo točno kako će to biti strukturirano. Natali Grisbank ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I hvala gospođi Konings što je došla ovamo i dala nam tako detaljan prikaz 15. E, izvještaja. To pokazuje dubinski, dubinski rad. Imamo tu vrlo pozitivne razvoje koje ste nam prikazali. Mm, povećanje od čet, 4% gornje granice za države e, članice za Eurojust. To pokazuje koliko su se države članice osvijestile e, o operativnom e, karakteru Eurojusta i pomoć koja mu je potrebna. To je ohrabrujuće i zanimljivo da imamo sve više koordinacije kao što ste rekli na kraju svog izvješća, e, e, trebamo poboljšati suradnju u e, istragama, u borbi protiv terorizma, protiv kiberkriminaliteta, protiv pranja novca. Eurojust je efikasan i konkretan instrument i tijelo jedno pitanje koje je danas središnje za e, naše sugrađane ono što oni očekuju u sigurnosti. Jedno kratko pitanje koje bih vam postavila. U prvom redu dokument na kome sada radimo, to je e, prijedlog komisije o, pitanju zamrzavanju e, imovine kriminalaca imamo jednu uredbu, e, ta agenda je već otvorena nekoliko tjedana. Htjela bih e, e, znati koja je implikacija Eurojusta u ovom važnom dokumentu, kakova bi suradnja mogla postojati između agencije i ove tematike. Govorili ste o deset centara koordinacije kao neko čvorište E, čvorišta suradnje. Ko odlučuje o stvaranju e, centra, e, ko je odgovoran za vezu i govorili ste o, trgovini ljudima. To je bilo u vašem izvještaju. Mm. Možete li nam poslati možda više detalja o tome elektronički? E, a sada jedna vrlo moderna riječ u razmjeni e, razmjena informacija. E, imate li nekih strukturnih teškoća sa određenim državama članicama i koje su to teškoće? Buduća veza sa budućim državnim tužiteljem Europske unije E, države članice se u tome uglavnom slažu, koji bi oblik mogla imati suradnja između tog ureda i agencije i Eurojusta. Monika Holmajer ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, veselim se, e, gospođo predsjednice, da vidimo opet Eurojust, njegovu direktoricu u našoj sredini. E, malo sam znatiželjna postala e, zatvori, e, uvjeti i teškoće sa europskim uhidbenim nalogom. Mm, imamo u zatvorima radikalizaciju, nabavu oružja mm, za terorističke svrhe tu imamo mlade, nestabilne ljude koji su u zatvorima. Možete li e, našem odboru malo pomoći pri tome? U kojim zemljama treba razviti posebne mjere i aktivnosti kako bi se uvjeti poboljšili? E, kako Europa može pri tome pomoći? Mislim da je tema nadležnosti vrlo opasna tema normalni građani ne govore rado o zatvorima, e, ali to je važno. Da li pri osoblju imate dovoljno kibernetičkih stručnjaka mm, ili to treba popuniti? I e, koliko se povećao broj e, slučajeva povećao i kako se to odražava na kapacitete vašeg osoblja. Imamo toliko zanimljivih pitanja. Bilo bi mi drago da imamo više vremena. Hvala vam na pitanjima. E, Katrinje Čenići ima riječ. Hvala lijepa predsjednice predsjedniče i hvala gospođo Konek što ste došli k nama. Kolege su već e, e, postavili neka od pitanja koje sam ja htjela postaviti. Sva su ta pitanja e, krucijalna za sigurnost država članica. Iz onoga što ste rekli sam shvatila i to je dobro da vidimo jačanje suradnje kad se radi o razmjeni e, ekspertize između raznih agencija na sastancima i e, s Eurojustom. E, to je naročito važno kod istraga i o pravosudnim postupcima općenito. Imamo još uvijek mnogo prostora za napredovanje ako želimo obuzdati terorizam naročito je važno financiranje terorizma. E, to treba obuzdati i kontrolirati. E, mislim da bismo mogli razmišljati o sustavu po talijanskom uzoru. E, da se ravnamo po e, sudskim presudama. E, što se tiče trgovine ljudima, spomenuli se suradnju sa Frontexom na tom području. Mislim da bi se to moglo još i poboljšati i dalje razviti. tim se kriminalitetom bave naravno kriminalne organizacije. A problemi e, sa europskim uhidbenim nalogom, o tome ste govorili također. E, te su teškoće tema posebnih rasprava koje su posvećene baš to, tom području. E, jesmo li nadišli te teškoće i je li to uopće moguće? Čvrsto vjerujem u potrebu usklađivanja zakonodavstvu na tom području. Moramo imati zajedničku definiciju organiziranog kriminala koja danas još ne postoji. To svi znamo. I to otežava naravno e, funkcioniranje uhidbenog naloga. Što mislite o tome? Evo, hvala. Hvala, Katrin. Tomas Židovski ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala vam gospođo Bonik što ste došli k nama. Čuli smo mnogo pitanja, a najvažnija pitanja ću ja postaviti. Nažalost sam to opet ja. E, tužiteljstva ne surađuju u, na tom području uopće ne istražujemo. Iz Njemačke se e, uvoze automobili e, sa e, krivim podacima o, o kilometrima pređenima. Tahometri su u pitanju. To je jedna vrsta kriminala koja donosi visoke prihode e, kriminalcima. Radi se o milijardama eura. E, kiberkriminalitet, vidjeli smo ovu grafiku, ali e, sposobnost tužitelja da vide što je kiberkriminalitet, a što nije, ta sposobnost je vrlo niska istrage trebaju biti vrlo brze. Tu ćemo trebati stručnjake. E, e, a o tom tipu kriminala se često ne može tako brzo odlučiti. E, isto tako pitanje osuđenih trgovaca ljudima. Direktor Frontexa je nedavno kritizirao Eh, organizacije građanskog društva eh, da ne rade dovoljno, radi se o libijskoj obali koja treba biti pod kontrolom. Dobro je da ste ovdje, Eurojust. Eh, imam dva pitanja, vrlo specifična pitanja. istražna komisija za panamske dokumente nekoliko članova Libea e, rade u tom e, istražnom odboru. I saznali smo o jednom e, koordiniranom sastanku u, uredima Euro Eurojusa što u vezi sa Mosak Fonsekom i Panamom. Sudjelovali su svi predstavnici na država članica u, unutar strukture Eurojusta. E, možete e, nam nešto reći o rezultatima i poboljšajnoj suradnji između e, jurisdikcija koje su koje su dobivale novac iz tih izvora E, koji su povezane sa e, trgovinom ljudima i korupcijom. E, drugo, dugo se vremena borimo za pojačanu suradnju između agencija. I to bi se trebalo uskoro o, dogoditi. E, članak 86. ugovora o funkcioniranju Europske unije kaže da će se to izgraditi na e, već postojećem Eurojustu. E, sada imamo ideju ideju da će i Eurojust i Ured državnog tužitelja Europske unije postojati pa, paralelno. Što će to značiti u smislu proračuna i osoblja? E, Roberto Mecola ima hvala predsjednici Eurojusta što je došla k nama danas ujutro. E, čuli smo zanimljiv izvještaj. Dva pitanja. U jednom e, slajdu smo vidjeli o, nešto o izvještaju o stranim borcima. Ja stalno e, izražavam sumnju o koristi tog izvještaja. Što je e, uključivao taj izvještaj i koje, da li smo trebali taj izvještaj, koji je razlika između tog izvještaja i e, prethodnih izvještaja. E, jesmo li utvrdili što je pošlo krivo u našim društvima. E, zašto se u zatvorima radikaliziraju toliki ljudi? A oni su zatvoreni zbog e, sitnijeg kriminala, onda se tamo u zatvorima radikaliziraju. Ako gledate u budućnost, koji je odnos između Europola i Eurojusta? Kako se to može razviti i poboljšati kako bismo se bolje borili protiv terorizma? I, e, i prekograničnog e, e, kriminala. Evo sada vam dajemo desetak minuta da odgovorite na ova pitanja može odgovoriti naravno i e, elektroničkom poštom jer e, bi neki odgovori možda mogli biti predugački. Imamo, moramo ići dalje u 10.30. Cybercrime is e, on the E, kiberkriminalitet je naš e, prioritet e, i mi smo pokušali identificirati različite načine da se borimo protiv ovog kriminaliteta. Pristup dokazima, anonimizacija, šifriranje podataka, sve to doprinosi E, nedostatku e, informacija i nemogućnosti e, utvrđivanja mjesta na kojem se ono obavlja. Zbog toga je kiberkriminalitet ovoliko raširen i to je bila tema našeg posljednjeg sastanka, sastanka kojeg je održao Eurojust, E, i Europska pravosudna mreža za borbu protiv kiberkriminaliteta. Ovo je e, inicijativa koja naravno e, košta dosta novaca i zato i jesmo zahvalni glavnoj upravi Europske komisije koja će također održati jedan od seminara koji će biti posvećeni kiberkriminalitetu. ako ne budemo detaljno razmotrili ovo pitanje, onda se nećemo moći e, izboriti protiv ovog e, zaista velikog e, problema s kojim se suočavamo. Njemački primjeri nam pokazuju da samo kroz suradnju državnog i privatnog sektora se možemo izboriti protiv ovih problema koji se tiču 29 država članica, a žrtve možemo pronaći u 180 zemalja. Kao što možete vidjeti, dakle, posljedice kiberkriminaliteta su ogromne. E, povezano je to i uz špionažu. E, znamo da e, tu postoji mogućnost napada na kritičnu infrastrukturu i upravo zbog toga se moramo boriti protiv ovog e, problema uzimajući u obzir sva područja, e, na primjer e, nuklearna postrojenja i ostalo, dakle ne samo preko pravosudne razine, a to ima i svoju cijenu. Vi morate odlučiti što je za vas jako važno. Mi smo vam zahvalni za do sada e, na pomoći, ali očekujemo još više. E, drugo, e, što se tiče Brexita, članak 50. je pokrenut od, u ožujku i sada moramo vidjeti na koji način će se odvijati pregovori, hoće li doći do ponovnog pregovaranja određenih e, ugovora i vidjet ćemo za vrijeme pregovora e, kakav će konkretan utjecaj ovo imati i na našu suradnju. Možda ćemo morati dodatni sporazum o pravosudnoj suradnji kao što ga imamo sa drugim zemljama koje ne pripadaju Europskoj uniji. za sve to će biti potrebno dosta vremena, što znači da ćemo morati početi rano raditi na tome. E, Ujedinjeno kraljevstvo ima značajno mjesto u Eurojustu i e, moramo iznaći rješenje koje će biti zadovoljavajuće za sve, naročito kada govorimo o borbi protiv organiziranog kriminala. Potrebno nam je više, a ne manje Europe. E, postavljeno je pitanje o uredu e, europskog e, tužitelja i veza između njegovog ureda i Eurojusta. E, ured Europskog javnog tužitelja će se koncentrirati na e, kaznena djela koja štete financijskim sredstvima Europske unije i stoga se ova dva tijela moraju gledati kao dva odvojena tijela koja rade na dva različita područja, ali i jedno i drugo tijelo pružaju potporu državama članicama kako bi se države članice učinkovitije borile protiv organiziranog kriminala. E, moramo uložiti dodatne napore E, što nije lako ni za Eurojust, ni za države članice, ali se moramo boriti protiv svih oblika e, kriminala. Moramo biti jaki, moramo biti još jači nego što smo do sad bili kako bi se uspjeli izboriti protiv kiberkriminaliteta, terorizma, trgovine e, ljudima i tako dalje. Zato moramo biti još jači nego što smo bili do sada, jer su ovo problemi s kojima ćemo se suočavati i dalje. Hvala gospođo Vizber na postavljenom pitanju. Da, mi imamo povećanje od 4% našeg rada. Mislim da smo do sad pokazali da smo učinkoviti i da postižemo konkretne rezultate. Svaki put kažem da e, mi radimo na zahtjev e, i da želimo postići E, željene e, rezultate i e, kao što sam rekla, jedan od rezultata je zamrzavanje imovine i presude. Mi smo do sad pokazali da je to moguće, postigli smo dosta toga, pokazali smo na koji način upravljati e, ovom zamrznutom imovinom, povratiti imovinu i kako podijeliti teret među nadležnim e, tijelima. E, stoga E, se oslanjamo na naše operativno iskustvo, znamo što funkcionira, što ne funkcionira, što je potrebno za prekogranično upravljanje imovinom, za prekogranični povrat imovine. Dosta toga još trebamo učiniti, naravno i spremni smo podijeliti naša iskustva. Glede operativnih centara, sasvim je jasno da većina E, tih centara su u rukama četiri zemlje, među kojima je i Francuska, a e, u tim e, zemljama smo se najviše usredotočili na borbu protiv pranja novca. Gospođa Holmajer je aludirala na važnost zatvorskih sustava Govorili smo o, e, i o Europskom uhidbenom nalogu, o prihvatljivim e, e, uvjetima u zatvorima, o radikalizaciji, činjenici da se velik broj ljudi radikalizira u zatvorima i to je nešto što smo naglasili i u našem izvješću o stranim borcima. Represija nije jedini način da se napreduje na ovom području, zatvaranje tih ljudi nije jedini način. Moramo dakle vidjeti na koji način e, djelovati drugačije, a ako i moramo vidjeti na koji način ćemo postići najbolje rezultate. To je ono o čemu raspravljamo sa e, našim e, kolegama. A što se tiče posljednjeg pitanja, to pitanje još uvijek nije E, riješeno. Dakle, to je problem stranih boraca e, i e, to predstavlja ogromnu opasnost za sve naše države. Čak jedan strani borac koji se vrati može predstavljati ozbiljnu prijetnju za našu sigurnost. Zato se želimo usredotočiti na suradnju sa trećim zemljama E, iznalaženje digitalnih e, dokaza, što je sa računalstvom u oblaku, što je sa e, gubitkom podataka i tako dalje. Dakle, postoji mnoštvo terorističkih aktivnosti na internetu i moramo vidjeti koja je veza između terorizma i organiziranog kriminala jer tu postoji definitivno veza što to je sa novcem e, za koji moramo zajamčiti sljedivost e, kako bismo mogli e, zapravo zamrzavati sredstva. Tu je dakle potreban jedan multidisciplinarni pristup, pravosud na suradnja, razmjena informacija, e, obavještajne službe kao i korištenje e, dokaznog materijala u kaznenim postupcima. Što se tiče pitanja koje je e, postavio talijanski član, odnosno zastupnik Europskog parlamenta, glede usklađivanja i zajedničke definicije, zajedničkog pristupa E, rješavanja kaznenih tijela, mi ovdje imamo jedan element e, koji je jako važan, a to je vrijeme. Ako radimo na usklađivanju e, kaznenih definicija, onda to vrijeme gubimo. Znate da u Italiji imate za veliko iskustvo s borbom protiv mafije, ali tu Tu zapravo se govori o e, skupinama koje sudjeluju u organiziranom kriminalu, no međutim to nije nešto što se može tek tako e, prebaciti kao koncept u druge zemlje. Ovdje su uključene i druge aktivnosti, e, trgovina, e, pranje novca i tako dalje, koje mogu biti povezane sa aktivnostima u drugim državama članicama. Dakle, e, i Italija može dijeliti svoja iskustva na ovu temu, a glede kiberkriminaliteta, tu postoje razlike u definicijama, to je istina i mislim da sada trebamo raditi na usklađivanju tih definicija. Evo razmislite o europskom uhidbenom nalogu, razmislite o e, tehnikama i istraživanjima. E, za sve to nemamo iste standarde, na primjer standarde prisluškivanje također. Sve to nam otežava rad. Češki zastupnik je postavio pitanje glede obuke. Obuka je ključna jer e, ne možemo imati stručnjake samo u jednoj zemlji članici, a ne u drugim državama članicama. To je e, nešto što se tiče sveobuhvatne suradnje među državama članicama, suradnje na području obuke. Mi u Eurojustu e, ima, smo imali prije tri godine stručnjaka e, za e, kiberkriminalitet koji je bio u Eurojustu i bio je povezan sa našim operativnim centrima i 28 država članica imali smo i kontakt e, osobu u Europskoj pravosudnoj mreži za borbu protiv kiberkriminaliteta, što znači da smo imali tu koncentraciju stručnih ljudi koji su e, surađivali s državama članicama i radili na tome da postoji ista razina stručnosti u svim tim zemljama. Isto se treba učiniti i sa centrima za borbu protiv terorizma i borbu protiv krijumčarenja e, migranata. To su ta tri prioritetna područja kojima se bavimo. A što se tiče posljednjeg pitanja koje je postavio gospodin Lop Lopez Aguilar. E, da, to smo mi objavili i u e, tisku, dakle ja sada ovdje ne govorim, e, ne otkrivam nikakve tajne. U interesu naših centara je reći da su, je održan drugi e, sastanak e, na kojem smo govorili o e, panamskim dokumentima. Tome smo govorili na koordinacijskim sastancima jer znamo da velik broj zemalja je poslao zahtjev E, u Panamu još uvijek čekamo odgovor. Dakle, svi pravosudni aspekti su riješeni na posljednjim sastancima za koordinaciju i e, mi, se zaista, mi zaista očekujemo E, brzo izvršenje zahtjeva za uzajamnu pravu pomoć. Dakle, e, ovdje se radi zaista o pravnim e, pitanjima koja se ne mogu riješiti na, bilateralnim, na bilateralnoj razini jer se radi o specifičnim problemima. Mislim da sam ovim odgovorila na sve, sva pitanja, a ako ne, onda ćemo vam to u pisanom obliku poslati. Također vam se želim zahvaliti na potpori koju ste nam pružili pružili, e, uključujući i financijska sredstva i e, želim vam se unaprijed zahvaliti i na budućoj suradnji. Hvala najljepša, hvala vam gospođo Konings na odgovoru na ova pitanja. U ime odbora LIBE i vama i svom osoblju Eurojusta želim sve najbolje i radujem se našoj budućoj suradnji. E, poštovane kolege, došli smo sada do e, elektroničkog glasanja. Ako nemate karticu, onda nam to recite. Evo, Ana, e, onda ti možeš podići ruku kada budemo glasali. Svi oni koji ne, ne glasaju, molim vas samo da budete tihi. Mi dakle prelazimo na glasanje u skladu s dogovorom na E, trijalogu e, i također nakon dogovora na kore Peru odlučili smo glasati o jedinstvenom obrascu za vize. Izvjestiteljica i gospođa e, Kofman. Želite li uzeti riječ? Ne. U tom slučaju prelazimo na glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Ne. Zatvaram glasanje. Dakle, 33 e, glasa za, 4 protiv, nema suzdržani. Želimo čestitati izvjestiteljici Silvi Ivon. To bi bilo sve što se tiče glasanja.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 Colleagues, uh, we pause for a moment uh, while everyone takes their seats and then we'll... Poštovane kolege, napravit ćemo samo jednu kratku pauzu, a poslije toga nastavljamo s našim dnevnim redom. colleagues, Poštovane kolege, molim vas vratite se na svoje mjesta. E, trećeg e, četvrtog je, e, komis, je povjerenik gospodin King zatražio da se organizira sastanak odbora LIBE zajedno sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. Želimo sada pozdraviti ovdje predstavnike nacionalnih parlamenta i civilnog društva kako bismo govorili o europskoj sigurnosnoj politici. E, naši koordinatori su se dogovorili organizirati ovaj e, sastanak zajedno sa zastupnicima Europskog parlamenta kako bismo razmijenili mišljenja o sadašnjoj europskoj sigurnosnoj politici. Želim pozdraviti dakle naše e, goste iz nacionalnih parlamenta i predstavnike civilnog društva. Mi imamo imamo odvojen program za ovaj dio sastanka koji se nalazi na ulazu u ovu prostoriju. Možete uzeti taj program ako ga niste već uzeli e, i nažalost imamo dosta ograničeno vrijeme. E, nakon izlaganja koje ćete čuti, e, predstavnici nacionalnih parlamenta mogu sudjelovati u raspravi. Kako bi to učinili, molim vas da poslužitelju date papir s vašim imenom kako bismo vas mogli prozvati. Sada ću odmah predati riječ e, povjereniku Julianu Kingu koji će vam e, dati e, par uvodnih riječi o procjeni sigurnosne situacije u Europskoj uniji. Izvolite, imate 10 minuta na raspolaganju. Najpša hvala predsjedniče. Hvala uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta i prijateljima Europskog parlamenta i raznih e, raznim predstavnicima civilnog društva. Jako sam zahvalan Libeu što nam e, je organizirao i pružio mogućnost da e, imamo razmjenu gledišta. Osobito sam zahvalan onima od vas koji su doputavali iz kako bi nam se pridružili. Doista to cijenimo. Ja sam preuzeo obvezu pred Libeom, odborom Libe, prošlog ljeta kako ćemo i obećao da ćemo napraviti sveokupnu globalnu procjenu ovog područja. I ovdje se radi dakle o slijedu te procjene. Danas ću napraviti kratki pregled jer je cilj da ovdje ja saslušam vas. Predsjednik Juncker stvorio ovaj portfelj u Komisiji za sigurnost Unije prošle godine kako bismo povezali različite aktivnosti unutar komisije koje su povezane uz sigurnosna pitanja te uz rad kolega koji pokušavaju ovo pokrenuti. U brojnim slučajevima vidimo da je prva odgovornost za unutarnju sigurnost e, počiva na države članice, a zbog prekogranične transnacionalne e, odlike terorizma koji nam prijeti, bilo da se radi o terorističkom e, kiberkriminalitetu ili drugom vidu kriminaliteta, postoji i jasan aspekt odgovornosti europskih, europske razine kako bismo podržali borbu protiv tih fenomena. I moja uloga je, poštujući potpunosti temeljna prava, surađivati s čitavim nizom partnera kako bismo zatvorili prostor u kojem teroristi i kriminalci nastoje djelovati i s ciljem da im uskratimo sredstva kojima žele djelovati, dakle novac, streljivo, kretanje, a to se naravno podrazumijeva i rad na sprječavanju terorističkih aktivnosti i borbi protiv radikalizacije. No, na drugom mjestu, a mislim da je ovo jako važno, trebamo raditi na izgradnji otpornosti i jačanju svih aspekata našeg društva. Radimo na tome da nas bude postane teže napasti, a ukoliko se tako što dogodi, radimo na tome da postanemo otpornim dijelom, jačamo informativne sust, informacijske sustave, infrastrukture, osobito promet, energetiku i e, sustave kibersigurnosti koji su često, prečesto metom kriminalaca i terorista. Lako je to reći, a očito jako teško ostvariti. To znači da politike trebaju biti provedene na adekvatan način, ali još više to znači da stalno i neumorno moramo se baviti provedbom mjera, što znači da svatko treba konkretno obaviti ono, konkretno ono što je načelno dogovoreno. I od ključnog značaja također biti transparentan i otvoren u onome što radimo na ovom području. Mi radimo jedan mjesečno, mjesečno izvješće o napretku u polju sigurnosti u Europskoj uniji i doista jedan od ciljeva ovog sveobuhvatne, ove sveobuhvatne analize jeste da se jasno vidi što se događa na ovom području i time dolazim do glavnog cilja ove današnje rasprave, a to je da održimo raspravu o sveukupnoj procjeni sigurnosne politike. Predlažemo da se ta ocjena ne bavi samo protuterorističkom politikom, već koja pokriva sve tri prioriteta koja smo identificirali u izvornoj Europskoj agendi za sigurnost, dakle borbom protiv terorizma i sprečavanjem radikalizacije, no isto tako i borbom protiv eh, kiberkriminaliteta i E, ometanjem e, organiziranog e, rada, organiziranog kriminala. Tu ćemo imati ključne mjere, politike, pravne instrumente, praktične instrumente koji su uspostavljeni progresivno tijekom desetljeća, odnosno zadnjih 15 godina. S ciljem da vidimo da li pravni i politički instrumenti koje smo stvorili, da li su učinkoviti u onoj mjeri u kojoj bismo željeli da budu i da li su još uvijek prikladni za obnašanje funkcija koje smo im izvorno namijenili. Želimo prikupiti mišljenja predstavnika država članica, dionika, potom ćemo analizirati kako usvojene mjere na europskoj razini, ako koje se ova tri prioritetna područja, konkretno funkcioniraju na terenu. Vidjet ćemo da li ima uskih grla, jazova i vidjet ćemo također gdje se može napredovati kako bismo spostarali da se ove mjere učinkovito primjenjuju i ukoliko potrebno želimo sagledati da li trebamo promijeniti ili pojednostaviti neke pravne okvire. Naša procjena europskih mjera također će uzeti u obzir e, proporcionalnost i poštenjivanje temeljnih ljudskih prava, a i ostale ključne ključna načela, transparentnost, odgovornost, demokratski nadzor, bolja primjena i provedba postojećih europskih pravnih instrumenata i koherentnije konferentni pristup e, suradnje između agencija i prekogranične suradnje i tu ćemo privući, imati na umu sve unutarnje i vanjske sigurnosne aspekte. Ako ovo bude funkcioniralo, moramo se postarati da ova sveukupna procjena e, koristi što je veći broj e, podataka, informacija od u vas i drugi konzultirat ćemo se sa državama članicama i agencijama država članica. Dostavili smo svima upitnik eh, koji su već brojni popunili. Prikupljat ćemo i dalje informacije iz tog upitnika. Tražili smo država članica da podijela s nama svoje iskustvo o provedbi o provedbi ne samo zakonodavnih eh, mjera, već i o tome kako financiranje funkcionira i pravna suradnje. Uz ovu ove široke konsultacije razgovarali smo i stupili smo u kontakt i sa tim tankovima i drugim e, političkim skupinama koje rade na ovom području unutar država članica, a i s nekim od ključnih partnera među trećim državama. Sagledat ćemo rezultate ovog istražnog rada koji se provodi pod programom e, sigurnosnih službi obzora 2020. koji su doista relevantni u ovim područjima. Doista je isuviše rano da vam kažem da imamo neke ključne zaključke. Najprije zato što trebamo i vas čuti danas i što organiziramo narednih, narednim tjednima druge slične događaje ove vrste. No, u svakom slučaju već možemo ukazati na par pitanja koje biste, o kojima biste i vi mogli razmisliti. Naime, eh, ova inicijativa ovakvih susreta je pozdravljena i to doista cijenim, no mislim da ukazuje na stvarno zanimanje za ovo područje i za mogućnost razmjene gledišta na potpuno slobodan način i to izvan tradicionalnog institucionalnog okvira. Tako da trebamo vidjeti da li možemo iznaći način da to napravimo tijekom naše suradnje. Dakle, postojala je velika podrška u ovom području glede raznih zakonodavnih e, akata i političkih djelovanja, no stalno dobivamo poziv, stalno nas se poziva da e, valjano i dodatno analiziramo valjanu provedbu svih eh, ovih mjera, što nije iznenađenje, ali to je nešto što se jasno i često ponavlja. Zatim postoji potreba za jačom suradnjom i razmjenom iskustava između država članica i agencija država članica. Veliki je naglasak stavljen na značaj kvalitetne obuke i dijeljenja znanja, praktičnog znanja i znanja stručnjaka. To je nešto o čemu bi trebalo također razmisliti. Postoji također veliko zanimanje za udruživanje resursa i izgradnjom za zajedničkih e, središta stručnosti i ekspertize, osobito u jako uvisko stručnim e, područjima glede kojih sve države članice nisu jednakoj mogućnosti e, jednako kvalitetne analize. E, evo, jedno od područja jeste kiber, kibersigurnost. neke, neke agencije država članica bi su tražile da se napravi zajednička ekspertiza. Zatim tu je i velika potražnja za sinergijom i pluridisciplinarnim e, istraživanjima, ali i to na svim razinama, što e, uključuje i unutarnju i vanjsku sigurnost, ali isto tako se tražilo i rad na suradnji različitih e, tijela vlasti. Ne smo zaboravili što se tiče policijskih pravosudnih e, tijela, tu postoji velika uloga i za pravosudne i za carinske organe tijela vlasti. Moram reći da postoji veliki apetit da se puno više djeluje na području e, deradikalizacije. To je nešto što se stalno vraća. To je veliki zajednički izazov i postoji velika želja, veliko zanimanje da e, jedni od drugih e, učimo kako, na koji način se najbolje nositi s tim fenomenom. Zatim izražano je veliko zanimanje za jačanje našeg iskustva na polju razmjene podataka i upravljanju tim dogovorima o razmjeni podataka. To je još jedna stvar o kojoj trebamo eh, koju trebamo sagledati. No evo, to su samo neke od ideja koje su se pojavile iz ovih konzultacija do sada, a danas imamo mogućnost da čujemo koji su vaši stavovi, vaše ideje u ovom radu koji trebamo proizvesti do ljeta. Hvala. Hvala vam, povjereniče King i trebao sam spomenuti strukturu današnjeg sastanka. Dakle, vi ste čuli prvi dio uvodnih eh, zaključaka i u drugom dijelu imat ćemo prezentaciju predsjednika nacionalnog parlamenta, u trećem dijelu civilno društvo, četvrti dio i Europskog parlamenta, zatim će povjerenik King u zaključnom dijelu eh, iznijeti svoje komentare na sve ono što čuo. Dakle, prelazimo sada na drugi dio, a tu ćemo imati izlaganja dvoje predstavnika nacionalnih parlamenta, gospodin Mecu, predsjednik odbora za e, unutarnje poslove Belgijskog parlamenta i gospodin Stefano D'Ambroso, kvestor i član e, odbora za pravosuđe italijanske Kog zastupničkog doma. Najljepša hvala e, ovoj dvojici uvaženih zastupnika. E, ako možete e, jedan i drugi govoriti s ne duže od minuta, gospodin Meco, Mecu ima prvi riječ. Hvala vam predsjedniče, povjereniče King, uvaženi kolege. Dakle, belgijski slučaj dosta je kompleksan, ali evo nastavit ću vam to izložiti manje od 7 minuta. Dakle, što znamo o našim e, stranim terorističkim eh, stranim borcima koji dolaze ili odlaze iz Belgije. Dakle, tu imamo prvo usko grlo, jer tu nema samo jedan jedinstven profil eh, stranih boraca. Jedino što znamo jeste da je prosječna starost na dob 23 godine. Nedostaje eh, nedostaje poštovanje roditelja jer tu u biti imamo jaz, generacijski jaz E, dakle, nismo uspjeli integrirati prvu i drugu generaciju u biti na valjan način imigranata, a treće, od prilike 2015. godine primijetili smo da se veći broj djevojaka e, motivirano ići u Siriju, a ako Al-Baghdadi želi svoj svoj kalifat, onda mu treba trebaju muškarci, borci, a zatim i žene. Ono što smo također primijetili jeste da diljem Europe postoji svojevrsna transformacija terorizma, jer u Briselu smo već prije nekoliko godina bili žrtve napada, židovski muzej je bio napadnut strane terorista, a onda možemo mogli bismo reći da je tada to imalo jako konkretnu namjenu. Čak i napad na Charlie Hebdo e, je imao konkretan cilj, jer su oni radili karikature proroka Mohameda, što naravno nije dopušteno po njihovom mišljenju, ali 2015. godine kada je Bataklan e, e, napadnut, onda smo primijetili da smo svi postali moguće žrtve terorističkih napada. I u tom trenutku naša vlada je u prosincu 2015 eh, iznijela 13 mjera borbe protiv terorizma i ono što trebamo uraditi jest u biti prevesti to u zakonodavni rad i stalno pokušavamo iznaći valjnu ravnotežu između nacionalne sigurnosti i naših e, dosta osobitih e, ljudskih prava i vjerujem da i vi se danas time bavite, tako da evo, s nestrpljenjem očekujemo vaše izvješće i doista cijenimo sav trud koji ulažete. Mi smo primijetili da sa napadom na Bataklan niti Pariz, niti Francuska, niti Belgija, niti Europa nisu bili spremni nositi se s određenim e, aspektima tržičkih e, djelovanja. Evo, primjera radi, glede mjera koje smo poduzeli, dakle imamo 30 mjera, ja bih vam ih sve rado predstavio, ali morat ću vam ih dostaviti putem e-maila, jer e, već vidim da mi je pola vremena isteklo. No, kada govorimo o Europi, evo nedavno smo e, uveli e, dakle e, popis imena putnika, evidenciju popisa o putnicima, takozvani PNR. Dakle, mi smo to izglasali, ali smo morali čekati direktivu Europskog parlamenta, a trebalo nam je, trebalo je puno, puno vremena da se dođe do tog teksta, no on je jako specifičan i kompleksan, tako da razumijemo da je za tako što potrebno dosta vremena. Ono što smo mi napravili u Belgiji, još smo više ojačali taj tekst, jer Europska direktiva bavi se popisom imena putnika u zračnom prometu, a naše ministarstvo unutarnjih poslova reklo je, čujte, e, oni koji dolaze iz islamskih zemalja dovoljno su pametni i imaju jako široke mreže, tako da ako znaju da ćemo nadzirati popise imena putnika koji putuju zrakom, onda će putovati e, brodovima, vlakovima, tako da smo odlučili i to nadzirati. To je samo jedna od brojnih mjera. Zatim prepaid kartice, SIM kartice, to se više ne može anonimno kupovati. No, opet e, tu smo uhvaćeni u koštac s ritmom na kojim ćemo, kojim ćemo raditi i čini mi se da komunikacija dobro funkcionira, ali i dalje radimo na različitim eh, osnovama. Gospodin King je rekao da se ponekad radi o programu ulaganja koji je preskup za određen broj države članice. Ja se doista iskreno nadam da se ne radi ovdje o volji pod, razmjene podataka među državama članicama. Jer nedavno sam bio u Europolu i u Europskom centru za borbu protiv terorizma. Tu smo jako lijepo bio dočekani i to je nešto što je od jako visok velike važnosti i jednog od govornika nam je rekao, e, sam, kontaktirao sam s njim i on nam je rekao da je jako dobro ovo sve što radimo u Belgiji, no pitanje koje se postavlja jeste kako potaknuti ostale države članice da uhvate ritam, jer 85% podataka iz Europola dolazi iz pet država članica, a sve ostale države članice razmjenjuju onih 15% podataka Dakle, podaci su svojevrsna nahilova peta. Nakon e, napada u Briselu 22.3. imali smo istražno povjerenstvo i kolega koji sjedi u tom istražnom povjerenstvu do kraja lipnja najkasnije će predstaviti svoje nalaze. Ono što za sad znamo jest da nakon što eh, je ukazano na odgovornost i ono sve što je krivo krenulo po krivom, postojeće određene volje da se sve ti nalazi pretvore zakonodavne tekstove. Sad ja ne želim biti suviše negativan ovdje, ali doista bismo trebali vidjeti Sljedeće, dakle, imamo zakonodavne mjere, ali koji su to zakoni koji će spriječiti da se u buduće događaju takva djela? Mi danas u Briselu, a to je naš prvi prioritet e, glede nacionalne sigurnosti. Dakle, danas se pokušavamo osigurati i činimo sve što je u našim mogućnostima da maksimalno otežamo, odnosno da spriječimo počinjenje takvih dijela. I vrijeme zaključim, ako se ne varam predsjedniče, no u svakom slučaju nadam se da ova rasprava neće stati na ovome jer smo mi jedni drugima potrebni i prošlost nam je pokazala kako Europa mora biti još udruženija, još jača. Dakle, radimo svi zajedno na ovome i želim svima maksimalan uspjeh. I u svakom slučaju mogu reći da ću ja pročitati ovo izvješće sa maksimalnim zanimanjem. Hvala vam, u potpunosti se slažemo to ono što želimo. Želimo iskreno i otvorenu razmjenu godišta Ovo je jako zanimljivo što se rekao o Europolu i PNR-u, dakle evidenciji podatak putnika. Najljepša hvala, a sada gospodin Dambros, izvolite. Hvala, gospodine Moraes, e, što ste dali Italiji priliku da govori o onome što mi radimo u borbi protiv međunarodnog terorizma. Hvala što ste dozvolili Italiji da eh, vam kažem nešto o, da vam kaže nešto o sadašnjoj situaciji i o rješavanju problema o kojima govori Europski eh, eh, parlament E, vrlo mi je drago što sam ovdje i što mogu razgovarati sa zastupnicima Europskog parlamenta. E, terorizam je transnacionalan, ali je postao i endemski. To je gotovo stabilna stvar. To je nešto što ne možemo promatrati kao prolaznu pojavu Stoga moramo to uzeti u obzir u donošenju zakona. A, I ti zakoni moraju biti stabilni i strukturirani. Jer e, hitne situacije e, uzrokuju neuravnatežene reakcije koje su nepoželjne u zakonodobnom smislu. Govorimo o kriminalnim prijetnjama, one su hibridne u svojoj naravi ne samo zbog različitih vrsta napada, već i zbog raznih instrumenata koji mogu štetiti ili e, zemljama imamo razne vrsti bombi, sve više e, kiberkriminala, e, lažne vijesti, sabotažu kritične infrastrukture koje mogu paralizirati cijele zemlje imamo i rizik e, kemijskog i e, bakteriološkog napada. Teroristi koriste te instrumente, a tjeraju ih ideologije koje mi ne možemo dijeliti. E, Italija je u prvoj liniji borbe protiv terorizma. E, postoji veza između financiranja terorizma i e, nezakonitog useljavanja, nezakonite imigracije. Mi nastojimo e, savladati ove ogromne tokove izbjeglica koji nam dolaze na našu obalu. Moramo stoga surađivati sa vlastima u drugim zemljama zbog prekograničnog karaktera ovoga što se događa. Govorimo o, pomoći kompjuterskoj, e, obavještajnoj, e, dijeljenju znanja. možemo moramo nadići zidove i e, ponašanje izolacijsko ponašanje. Moramo naglasiti važnost dijeljenja e, informacija, naročito kada se radi o obavještanim službama. E, policija, e, pravosuđe moraju surađivati i dijeliti informacije. To je sasvim jasno. Kad bismo imali neku klirinšku kuću, na primjer, gdje bi se mogle dijeliti informacije um, i kada bismo imali učinkovit program za suzbijanje terorizma. E, to bi nam pomoglo, naročito terorizam s kojim se suočavamo danas. Jedan primjer koji smo vidjeli u radu koji radi parlament i komisija jeste jačanje Europola na osnovi nedavnih eh, reformi Europol je sada postao prava europska agencija. prošle godine je osnovan Europski antiteroristički centar koji će pomoći pri dijeljenju eh, obavještajnih informacija. O tome sam već govorio. To će nam eh, dozvoliti da se borimo protiv stranih boraca, protiv e, trgovine ljudima. A to me vraća na e, temu e, Sjeverne Afrike i međunarodnog terorizma koji od tamo dolazi. Moramo stalno pratiti regrutiranje boraca i njihovu propagandu. Italija se mislim dobro ponaša u tom smislu. Imamo sada mrežu koju, kojom želimo osvijestiti ljude, pokazati im kako je opasna radikalizacija. Uh, upozoravamo ih na uh, internetsku terorističku propagandu. Uh, radimo sa providerima uslugama, usluga kako bismo spriječili da ti sadržaji se uvrštavaju na internet. E, naročito moramo biti e, budni kad se radi o radikalizaciji u školama. Mm, e, radikalizacija ide ruku pod ruku s opresijom mm, i to na jedan širi način. Mm, naročito smo zainteresirani za izmjenu, razmjenu informacija. Želimo e, napredne prijedlege o interoperabilnosti baze podataka. Moramo proširiti europski informacijski sustav i na pravosudno područje. E, to moramo e, onda proširiti i na treće zemlje. A sada idem, e, e, govorim o Sisu e, Radikalizacija u, u, europskom, u Europi zahtjeva suradnju između raznih institucija kako bismo osigurali sigurnost europskih građana. Htio bih također spomenuti da smo u Italiji usvojili niz mjera na tom području. E, imamo definiramo nove vrste kriminala, identificiramo ljude koji putuju sa sa tom misijom. E, naš je parlament pozvao zemlje članice da razviju praćenje e, stranih boraca. Još jedan važan aspekt koje e, je teško riješiti. E, mi donosimo sada jedan zakon, to je u konačnoj fazi donošenja u domu zastupnika E, to je zagon koji će nam omogućiti da se bolje borimo protiv radikalizacije, omogućit će e, međukulturalni razgovor, dijalog. E, to je pristup ako želimo suzbiti radikalizaciju. Hvala lijepa, gospodine Dambroso. Mm, mm, podsjećam mm, zastupnike e, drugih parlamenta. E, ako žele uzeti riječ, molim da nam dostavite svoja imena. Sada idemo na treći dio, e, civilno društvo i govornici će imati sedam minuta. Rošin Pilaj, direktor Europskog programa Međunarodne komisije pravnika. Hvala lijepa Zahvaljujem što ste mi omogućili ovu posjetu vašem odboru. E, zahvalan sam i povjereniku Kingu na njegovom izlaganju, naročito o njegovom e, naglašavanju psihologije e, u sigurnosnoj strategiji. Mi smo organizacija pravnika i sudaca iz cijelog svijeta E, borimo se za vladavinu prava i ljudska prava. Već 60 godine e, je naš cilj e, da osiguramo da su pravosudni sustavi učinkoviti. Stalno vidimo situacije gdje je pravosudni sustav pod pristup, pritiskom vlada, naročito kad se radi o terorističkim prijetnjama i izvanrednim situacijama. Globalno govoreći, e, e, pravosudni sustavi i unutarnje e, poslovi nisu surađivali što podriva sigurnost. Jedan panel E, Međunarodnog suda pravde e, e, nakon napada u 11. rujna vidjeli su da su mnoge države nisu ništa naučile iz tog napada mm, mm, i uvele mjere koje su zapravo podrivale međunarodni pravni sustav. Danas Europska unija i država, države članice e, nastoje suzbiti terorističke e, prijetnje i održati e, vladavinu prava. Mislim da je, mislimo da je ključno da se takove greške izbjegavaju. One se mogu izbjeći. Europska sigurnosna strategija E, osigurava konzultacije, diskusije i e, ocjenjivanje prijedloga, analizu prijedloga. E, ovaj sastanak je dio takovih napora i to je vrlo korisno za suzbijanje terorizma. kako bismo bili vjerodostojni, kako bismo osigurali dugoročnu sigurnost E, sigurnosna strategija mora biti ukorijenjena u vladavini prava. Mm, moramo zaštititi ljudska prava. E, to mora biti nacionalni cilj. E, prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima trebamo zaštititi živote ljudi moramo istraživati e, terorističke akte. Isto tako e, moramo zaštititi slobodu izražavanja, kretanja, e, pravo na pravično suđenje. A naravno moramo se boriti i protiv diskriminacije sigurnosne mreže, mjere koje se drže tih e, načela e, jačaju kredibilnost agencija. A vidimo u svijetu kršenja ljudskih prava, e, a to ugrožava sigurnost i potiče kriminalitet i terorizam u, dakle u središtu e, borbe protiv terorizma mora biti pravna sigurnost, proporcionalnost, e, reakcija i nediskriminacija. E, proporcionalnost zahtjeva da se poduzmu one mjere koje su primjerene određenoj situaciji E, moraju se točno ocijeniti uvjeti u kojima se te mjere primjenjuje. E, Direktiva o suzbijanju terorizma e, koja proširuje te mjere pa se bavimo o stranim terorističkim borcima govorimo o rezoluciji Ujedinjenih naroda 2179. E, trebamo imati postupke koji po gledanju Međunarodnog suda e, pravde i, i, i, o, drugih agencija pali e, o, i temelje ta istraga Moramo imati pomoćne mjere. E, neke od ovih postupaka su e, daleko udaljeni od e, načela koje sam navela. Stoga moramo biti naročito oprezni. Direktiva uključuje putovanja zbog vršenja kriminalnih akata, sudjelovanje u u, takovim aktima e, koji uključuju i manje doprinose tom e, terorističkom aktu. E, također uključuje i organiziranje i primanje osposobljavanja za terorizam. Također se kriminalizira neizravno poticanje na kriminalitet i terorističke akte. Što se tiče namjere e, vršenja e, terorističkog akta, e, to mjere se mogu koji puta teško mogu opravdati kako bismo osigurali da se one primjenjuju moramo imati E, primjerenu nacionalnu aplikaciju e, e, tih mjera. Imamo nacionalni kazneni zakon koji može neproporcionalno reagirati na nasilje i terorizam. Imamo i u članku 23 klauzulu o predostrožnosti koja je također vrlo važna kako bismo osigurali da direktiva ispunjava svoj cilj, e, moramo e, osigurati e, dobre i primjerene nacionalne mjere u, razvoju i provedbi zakonodavstva. Također moramo imati dobro osposobljene E, policijske i pravosudne e, e, dužnosnike koji bi moraju osigurati da se sve radi u skladu sa temeljnim vrijednostima Europske unije. Kalam Anthony Steele, glavni tajnik Škotske policijske federacije. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Meni je veliko zadovoljstvo biti ovdje ne samo kao predstavnik e, moje organizacije, već kao predstavnik e, svih policajaca i e, konfederacije policijskih snaga. Da, to sam trebao spomenuti zapravo i kada sam vas predstavio. E, hvala gospodine predsjedavajući. Ja također e, se želim zahvaliti gospodinu Kingu na njegovim komentarima. E, vjerujem da bi mnogi članovi Eurokopa bili mu zahvalni s obzirom na sve ono što je postignuto u posljednjih nekoliko godina. Policijska i pravosudna suradnja je sada mnogo bolja nego što je bila ranije. No, ostalo je još dosta toga pred nama, to ne smijemo zaboraviti. Ne može postojati razmjena informacija e, na visokoj e, razini ukoliko ne budemo mi učinili prethodno određene korake. Naročito e, viši službenici koji su zaista svjesni svega što je potrebno za terorističke djelovanja. Mi moramo više učiniti na razmeni e, podataka i svih e, informacija na ovoj visokoj e, razini, a to i veoma često nije moguće zbog određenih nacionalnih zakona. Upravo iz tog razloga se nalazimo u situaciji u kojoj se e, ne mogu rutinski dijeliti podaci e, između policijskih snaga i vjerujemo da se na tome treba raditi. Trebamo također imati jedan zajednički obavještajni sustav koji, kojem bi trebali imati pristup policijske snage u e, državama članicama kako bi imali pristup o pojedincima. E, države članice su učinile dosta toga u okviru šengenskog sporazuma i to nam je od velike koristi, ali e, temeljna pitanja kao što je na primjer e, vanjska kontrola naših granica nisu još riješena. I tu se suočavamo sa stvarnim izazovima, naročito na e, južnoj granici Europe, ali isto tako i na istočnoj granici Europe s obzirom na e, veliku količinu organiziranog kriminala i krijumčarenja ljudima u tom području dok e, Europski policijski koleđ radi na razvoju visokih policijskih standarda u cijeloj Europi, to je ipak e, jedan e, takozvani virtualni centar i nedostaje nam e, praktična obuka. Moramo raditi na razmjenama iskustava i stručnosti na visokoj razini, to je ono što Europski policijski koleđ traži. Moraju postojati usklađeni minimalni standardi za policijske snage u Europi. Sasvim je jasno da u na to nisu uvijek e, spremne e, države članice jer e, se oduvijek štiti rad policijskih snaga u državama članicama kao što su to e, malo čas rekli neki drugi govornici, vrijeme nije na našoj strani kada govorimo o ovim bitnim pitanjima. Minimalni standardi, obuka i oprema e, bi e, mogli pomoći boljoj prekograničnoj suradnji. Minimalni standardi i više osoblja bi nam pomoglo kako bi se mogli boriti protiv terorizma u cijeloj Europi. Bilo bi dobro kada bi se države članice dogovorile da određeni dio proračuna e, bude dodijeljen za policijske snage i sigurnost e, građana Europske unije. Svi e, građani i državljani Europske unije imaju pravo očekivati da budu zaštićeni. Također imamo i programe kao što je program e, e, kao što je program Europske unije za razmjenu e, iskustava, jedan od njih je i Erasmus i to je nešto što je od velike pomoći za sve nas. Također jedan od problema je taj što postoje velike razlike u e, organiziranju policijskih snaga u državama članicama i moramo vidjeti na koji način riješiti to pitanje. E, u određenim područjima kao na primjer na jugu Europe postoje specifični problemi s kojima se trebamo pozabaviti. Ovdje govorimo o sigurnosti e, Europske unije i moramo biti isto onako e, jaki e, koliko se jako borimo protiv naših slabosti. E, moramo isto tako zajemčiti i veća financijska sredstva u skladu s mogućnostima država članica. Moramo učiniti dakle još e, dosta toga na europskoj razini, ali isto tako vjerujem da mnogi e, aktivni e, policajci u svakodnevnom životu rade možda čak i više od onih koji su na višim razinama. Glede sigurnosti i zaštite naših građana postoje ključna pitanja za koja moramo zajemčiti financijska sredstva. E, moramo isto tako raditi na jačanju prosperitetak. Nedostatak ulaganja u odrađena područja e, policijskih e, snaga dovodi do manjka suradnje i zato moramo E, raditi na prevenciji e, kriminala i terorizma, a ne samo da e, reagiramo na u onim situacijama kada e, dođe do određenih e, terorističkih dijela. Također moramo povratiti pouzdanje u policijske snage. Ljudi moraju moći e, vjerovati i u preventivno djelovanje naših policijskih službi, a ne samo reagiranje. Hvala najljepša, a sada predajem riječ sljedećem govorniku, gospođi eh, Berber Bjala Hetinga. Hvala najljepša. Dakle, iz Amnesty Internationala. Hvala najljepša. Ja se želim zahvaliti na organiziranju ove konferencije i eh, na kojoj možemo razmijeniti mišljenja i hvala što ste pozvali Amnesty International. Mi se u potpunosti slažemo sa ovom idejom cjelokupne procene situacije kako bismo znali kako ići dalje i kako zajemčati bolju sigurnost i zaštitu naših e, građana. moramo uključiti i e, civilno društvo, to je važno i nažalost e, mi nismo uvijek sastavni dio integrirane sigurnosne politike. E, ja se e, slažem sa svim što je rečeno prije mene. E, ovo je strategija koja mora biti zacrtana u vladavinu prava i mi smo se već izjasnili o tome u više navrata. Mi znamo da je poštivanje ljudskih prava također bitno u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Prečesto slušamo terminologiju ujednačavanja E, i nalaženja ravnoteže između e, borbe protiv terorizma i ljudskih prava. A to je zapravo pristup kojeg je jako teško ostvariti. U kontekstu Europske unije mi poznajemo kazneno zakonodavstvo, uključujući i borbu protiv terorizma. Znamo da također postoji odgovornost država članica za e, mučenje e, i sudjelovanje u određenim tajnim programima SAD. O tome se raspravljalo dosta u Europskom parlamentu, ali nažalost ne i u drugim e, institucijama. U prvom mjesecu ove godine Amnesty International je objasnilo izvješće u kojem se e, govori kakva je situacija nacionalne sigurnosti u europskim državama, naročito od 2014. godine. Vidjeli smo da e, je uloga vlade e, zaštititi građane, ali u nekim slučajevima se prava ljudi moraju ograničiti kako bi se omogućila ta zaštita, a to je trend koji postoji u državama članicama o kojima se ponekad i govori ovdje u Briselu. Danas želim naglasiti samo sljedeće. Sve više i više imamo ubrzane postupke e, za bez konzultacije sa parlamentom, stručnjacima ili civilnim društvom. Ispričavam se, morate malo usporiti kako bi vas prevoditelji mogli pratiti. Bitno je imati neovisan mehanizam za nadzor e, protuterorističkih e, mjera. Također moramo imati široku definiciju terorizma. E, ne smijemo ugrožavati ljudske slobode i moramo zaštititi slobodu izražavanja, umjetničku slobode E, postoji malo pravnih lijekova za e, mjere, prototerorističke mjere, e, naročito je zabrinjavajuće što osobe kojih se to tiče nisu upoznate s tim mjerama i e, također postoji načelo nediskriminacije kao temeljno načelo Europske unije, to se mora primjenjivati i u praksi e, jer znamo da to veoma često se ne primjenjuje na e, muslimane ili predstavnike drugih manjina. Kada se raspravlja o izbjeglicama, sve češće se govori o sigurnosti, a manje o zaštiti. Slučaj Ahmeda H, sirijske izbjeglice koji je u u e, Mađarskoj e, osuđen e, zbog toga što je koristio megafon je vrlo zabrinjavajući slučaj. Kada govorimo o borbi terorizma, veoma često primjećujemo da dolazi do ovakvih slučajeva i da se tu zapravo krše ljudska prava. Ma, ništa. My apologies to all interpreters.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 li valjan postupak konzultacija u kojima će stručna mišljenja biti na valjan način uzete u obzir, mogu zajamčiti bolju kakvoću usvajanje provođenja pravosudnih mjera. Amnesty International se nada da će sveobuhvatna procjena dati rezultat e, jasnog pregleda onoga što se već dešava i što je potrebno kako bi se poboljšalo poštivanje ljudskih prava u politikama Europske unije i da se odustane od pristupa koji se inicira krizama i koji je iniciran u parlamentu. Ova studija također ukazuje na potrebu za jašom suradnjom u razmjeni podataka bolje raditi na tome nego raditi na novim zakonodavnim eh, tekstovima u Europsku uniju. I ključna uloga Europske unije već je naglašena više navrata od eh, početka sastanka. Doista istrage u tijekom najozbiljnijih napada prethodnih godina svi ukazuju na velike probleme podjele podataka i suradnje koji su izazvali koji su doveli do eh, zakašnjalog odgovora i neadekvatnog djelovanja. Nije problem u tome što imamo previše prava, E, moramo imati jasnu vladavinu prava i načine na koje ćemo se boriti protiv ovoga svega. Doista, prijetnja životu nacije i unije nacija ne predstavlja konkretne prijetnje, ali dolazi iz društava koja je spremna napustiti e, svoje, od svojih vrijednosti u borbi protiv toga svega. Hvala najviše. Hvala vama. Sada kolege prelazimo na četvrti dio, a tu se radi o raspravi sa predstavnicima nacionalnih parlamenta i našim eh, zastupnicima Europskog parlamenta, tako da vas molim da ostanete tu. Svi koji su se javili za riječ dobit će riječ jer su na mom popisu, ali ako želite da ovo funkcionira, molim vas da govorite maksimalno dvije minute i ukoliko eh, i ako vam ne smete, ja ću koristiti ovaj bat eh, kako bi svi mogli raditi. Naime, danas je četvrtak, a neki od kolega moraju ići na let i ja bih želio da svi mogu e, uzeti riječ. Dakle, evo, davat ću vam riječ pored redoslijedu koji sam, e, kojim ste se javili. Imamo tu e, neke nad, dolje, kasnije su se javili predstavnici nacionalnih država članica i započnemo španjolskom, ali vjerujte da nema nikakve zavjere ovdje. Dakle, Ines Bekario, Tereze Ines Bekario ima prva riječ, izvolite. Zahvaljujem. Hvala gospodine predsjedavajući. E, hvala gospodine povjereniče. Ovdje sada imam e, sjajnu e, priliku dati komentare na ovu razmenu mišljenja. Veoma često ljude brine pitanje sigurnosti i ne smijemo zaboraviti da je sigurnost e, jedno od prava. Govorimo često o ljudskim pravima, o ljudskim slobodama, ali e, kada govorimo o sigurnosti mislimo da se govori o političkim aspektima, mislimo da je to dio određene politike i da je to dio neke ideologije. To je greška zapravo. Sigurnost je pravo, pravo koje treba uživati svi. E, žene, na primjer, trebaju biti zaštićene od seksualnog e, uznemiravanja. E, također putem e, na internetu govorimo o kiberkriminalitetu, a ako se već osvrćemo na terorizam, onda moramo svi znati o čemu točno govorimo. Nekada definicije nisu iste, a znamo da kada dođe do terorističkog dijela, e, svi smo žrtve tog dijela, bez obzira na to e, kojoj političkoj stranci, na primjer, pripadamo. Zato kažem da je sigurnost pravo, pravo za sve nas. Moramo znati koje je stajalište nacionalnih parlamenta, e, koje je stajalište nacionalnih agencija i civilnog društva. Imamo i službu za potporu žrtvama koja priprema dokument o zakonodavstvu za žrtve terorizma e, i mi moramo također e, se zalagati za e, jaču ulogu žrtava. To je nešto što je važno. Mislim da su neki od vas to i rekli. I moramo imati jedan europski instrument za zaštitu žrtava terorizma. Te žrtve također trebaju igrati važnu ulogu, što sada nije slučaj u većini zemalja. Hvala. Hvala, Tereza. Imamo isto tako gospodina Josea Pasarana, koji je predstavnik e, Španjolskog parlamenta. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti povjereniku, gospodinu Kingu, na e, uvodnom govoru. Hvala također i svim ostalim govornicima. E, sve informacije koje smo dobili su informacije koje možemo koristiti u našim nacionalnim raspravama. Ja bih htio postaviti jedno pitanje e, povjereniku, ukoliko je to moguće. Vi dolazite iz Velike Britanije i e, vi ste također na čelu britanskog Europola. Ujedinjeno Kraljevstvo je zatražilo unilateralno povlačenje iz Europske unije a svi znamo da je Ujedinjeno kraljevstvo nužno za e, sigurnost i Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije. E, u kontekstu htio bih da mi odgovorite na sljedeće pitanje. E, mi ćemo dakle prisustovati razvodu između Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije. Moramo vidjeti koju ulogu će tu odigrati i Europska unija i Ujedinjeno kraljevstvo i kako ćemo dalje surađivati na području e, sigurnosti. E, sve u cilju naravno sveobuhvatne zaštite e, područja i Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva jer ovdje se radi o prekograničnim prijetnjama. Možda ćemo imati neku operativnu suradnju ili drugu vrstu suradnje. U svakom slučaju cilj nam je e, osigurati maksimalnu zaštitu. E, također se slažem sa izlaganjem gospođe e, koja je govorila prije mene. Mi moramo napredovati na području europskih instrumenata to su rekli i predstavnici nacionalnih instrumenta. Vrlo često određene odluke e, donosimo ishitreno po pitanju terorista. E, teroristi mogu biti i Arapi, i Španjolci i tako dalje. I to je nešto što se mora uzeti u obzir kada se donose ove odluke. Mi moramo e, se boriti protiv korijena terorizma Moramo vidjeti također na koji način pomoći žrtvama terorizma i osvrnuti se na e, politički kontekst kojeg teroristi ponekad zloupotrebljavaju. Ponekad čak u Europskom parlamentu e, džihadiste e, neki zastupnici brane, što je zabrinjavajuće. Ana Gomeš, izvolite. Hvala svima. E, hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. Moje pitanje zapravo je upućeno predstavnicima e, policijskih snaga i e, gospodinu povjereniku. Zar ne vjerujete da zapravo postoji premalo ulaganja država članica i općenito Europske unije u prevenciju, u prevenciju radikalizacije i zar ne bismo trebali tu sagledati smanjivati našu politiku. E, ne možemo smanjivati e, financijska sredstva za policiju i socijalne programe za inkluziju, jer mi stalno govorimo o stranim borcima, ali većina ljudi koji su nas napali su naši borci, odnosno e, europljani rođeni u Europskoj uniji koji su se jednostavno okrenuli od Europske unije zbog raznih e, politika e, koje dovode do segregacije i naravno tu postoji e, povezanost i sa manjim kaznenim djelama zbog kojih se te osobe nađu u zatvoru i tu se radikaliziraju. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Zar ne mislite da su naše vlade potpuno podcijenile značaj e, borbe protiv e, pranja novca, a to uključuje i borbu protiv organiziranog kriminala, financiranja terorizma, e, kiberkriminaliteta i tako dalje. Ja sudjelujem u pregovorima s ekipe za borbu protiv e, pranja novca. E, I zaista sam zaprepaštena jer većina država članica na primjer i ne primjenjuje e, zakonodavstvo glede PNR-a koji ne uključuje privatne avione. Na primjer, te putnike nitko ne provjerava na aerodromima u Europskoj uniji. I tu postavlja se sada ključno pitanje za boru protiv organiziranog kriminala i terorizma. E, zašto država članice podcjenjuje ovo pitanje pranja novca? To je nešto što bi trebalo biti uključeno u e, okvir e, sveobuhvatne pomoći. Zar ne, gospodine povjereniče? Kao što predstavnici nacionalnog parlamenta vide, držim, nisam jako uspješno strog e, sa tajmingom, ali sada ću to morati biti, molim vas da zadržite vremena. sada gospođa Monika Bartoš iz Mađarske ima riječ u ime nacionalnog parlamenta i držite se dvije minute do riječi, molim vas. Najpša hvala. Želim bih također zahvaliti povjereniku i zastupnicima Europskog parlamenta što sam pružila ovu mogućnost e, da vodimo ovaj dijalog. Ovo je najveći izazov našeg vremena, ovdje se radi o međunarodnom fenomenu i trebamo pružiti odgovore i naći rješenja koja će biti međunarodne koja će imati međunarodne naravno Moramo pozvati predstavnike nacionalnih parlamenta da se više usredotoče na praktični aspekt ovog problema. Mađarska u potpunosti poštuje odredbe vijeća rezolucije Vijeća sigurnosti naroda te odluke i odredbe raznih međunarodnih e, organizacija. U ljeto 2016. godine uspostavili smo centar za analizu e, za borbu protiv terorizma. Tu se radi o biti o nacionalnom čvorištu za suzbijanje terorizma i razne moguće prijetnje koje e, prijeti Mađarskoj. Također smo strukturirali pravni okvir i ažurirali neke od zakonskih mjera. Razmjena informacija važna je. Mi podržavamo razmjenu podataka među obavještajnim službama. Također, poput prethodnog govornika iz Portugala, e, željeli bismo da države članice provode mjere PNR-a, dakle popisa imena putnika, želimo se sudjelati više u borbi protiv radikalizacije i pozivam vašu pozornost na buduću uspostavu zajedničke parlamentarne skupine za nadzor provedbe uredbe Europola. To su se dogovorili predsjednici nacionalnih parlamenta u Bratislavi. Institucionalno govoreći moramo biti oprezni i fokusirati sve naše napore u istom smjeru. Još jednom hvala na dijalogu. Sada u ime Europskog parlamenta, gospodin Lopez Aguilar, izvolite imate riječ. Dvije minute, molim vas. Hvala, predsjedniče. Želim uputi izravno pitanje povjereniku Kingu. Najprije vam želim zahvaliti što ste došli, hvala što razmjenjujete gledišta s predstavnicima i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I hvala na vašoj komunikaciji koju ste objavili u četvrtom mjestu ove godine, a koja se ticala e, Europske agende za sigurnost, koja se nadovezuje na prvu, koja je usvojena tijekom španjskog predsjedništva još 2010. godine kada e, je svo područje e, sigurnosti i pravosuđa započelo. Ja ulažem e, veliki značaj razmjene informacija. To je od najvećih moguće relevantnosti. No razmjena informacija, na primjer, kada se, ti, kada se radi o razmjeni kaznenih evidencija ili zajedničkih istražnih timova, zahtjeva E, zakonodavni okvir, političku volju, tehnologiju, adekvatnu tehnologiju, ali najviše što najvažnije obuku sposobnosti, mogućnosti i po tom pitanju postoje čitav niz situacija u kojima smo se suočili sa krajnjom heterogenosti policijskih službi u Europskoj uniji. Čak evo imamo u Španjolskoj imamo E, Gordiju civil, nacionalnu policiju, koja autonomnu, regionalnu, lokalnu policiju i sve one imaju različite strukture, različite plaće, ali što je najvažnije, različite programe obuke i osposobljavanja. Dakle, da li postoji ikakva ideja, strategija na kojoj radi komisija kako bi se e, našlo rješenje za ove poteškoće ili e, probleme kako bi sve naše policijske službe e, bile sposobne razmjenjivati informacije mimo političke volje država članica, jer on treba imati na raspolaganju dakle alate u svojim e, stručnim e, obukama. Hvala. Hvala. Gospodin u ime nacionalnog parlamenta, gospođa Panajoti Kozamboli. Kozamboli. Hvala. Dopustite najprije da komentiram nešto što je rečeno i postavljene su neka pitanja gospodin Meco govorio je o koja su to zakonodavstva koja bi mogla spriječiti terorističke napade zakonodavne mjere. Pa mislim da je odgovor sljedeći. Moramo sagledati naime uzroke terorističkog djelovanja. Ako države članice donose socijalne zakonodavne mjere, na taj način mogu stvoriti preduvjete da se bori protiv tog dojma prema kojem turisti nemaju što za izgubiti. To je jedan od njihovih pokretača. Dakle, moramo se postarati da interni uvjeti u državi se ne urušavaju previše. Netko tko je izgubio svoju obitelj, državu, koju je u očaju, taj očaj može navesti nekoga na terorističko djelovanje. Dakle, to je važno stvar koju treba imati na umu. U Grčkoj, u našem zakonodavstvu, u, uključili smo u zakone čitav niz direktiva, one koje se tiču kritisa. Imamo kazne zakon u kojem osobe koje pogoduju olakšavaju, surađuju u počinjenju kaznenih dijela e, se mogu kazno goniti. Pojačana je suradnja između pravnih e, tijela i samih država, dakle imali smo razmjenu iskustava i pokušali smo se također pozabaviti pitanjem obrazovanja i borbom e, protiv radikalizacije posredstvom obrazovanja. Ako postoje još neki problemi. Dobro, ali isteklo mi je vrijeme, tako da ću stati. Ispričavam se, ovo jako, jako nasilno djeluje, vi ste prevali velik put, ispričavam se, ali imamo ograničenja. Evo sada Katarina Činići u ime Europskog parlamenta. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče King i hvala gostima što su došli. Povjereniče, Doista vam iskreno želim zahvaliti na način na koji, se, na koji ste pristupili pitanju sigurnosti. Vi ste tu ima, bavite se kroz prevenciju, borbu protiv kriminaliteta i e, od, izgradnju otpornosti. Dakle, tri ključna aspekta. Što se tiče prevencije, moramo djelovati kako bismo izbjegli radikalizaciju. No, to istovremeno znači kako moramo se jasno investirati u to. Moramo stvoriti stvarne projekte i koordinirano djelovati uz agencije, uz obrazovne sustave. Moramo izbjeći marginalizaciju koja čini da su mladi sve e, labilni i izloženi radikalizmu. Dakle, trebamo djelovati unutar zatvora. Jer tu se do, razvija fenomen radikalizacija, vi ste govorili o deradikalizaciji. Zatim tu je pitanje stranih boraca i njihova povratka. Neki projekti se vode u određenim državama članicama po tom pitanju i trebali bismo se nadahnuti njima. Tu su projekti koji se vode u zatvorima kako bi se izbjegla radikalizacija. Dakle, tu je razmjena najboljih praksi koja bi trebalo E, sagledati. Zatim, borba protiv kriminaliteta, moramo više djelovati. Naime, da, trebali smo puno više toga poduzeti unutar Europske unije. A ovdje ne govorimo o mafiji ili mafijama, jer naravno po tom pitanju imamo, nažalost, puno iskustva u Italiji, zakonodavno gledano, a i po pitanju represivnog djelovanja. Ne, ja ovdje govorim o organizacijama koje upravljaju e, krimčaranjem e, ljudi, koje financiraju terorističke poduhvate. Dakle, tu trebamo raditi na usklađivanju zakonodavstva unutar država članica. Započnimo tako što ćemo zajedno imati jedinstvenu definiciju organiziranog kriminala. To bi već bio, bio dobar način usklađivanja naših zakonodavstava i poboljšanja suradnje između država članica. I zadnja stvar, izgradnja otpornosti. Pa tu se misli i na podršku žrtvama. Hvala na svemu što ste napravili, što ćete napraviti u kontekstu ove nove direktive za pomoć žrtvama. Hvala. Hvala vama, ime nacionalnih nacionalnog parlamenta Immanuel Us, nadam se da sam dobro izgovorio, predsjednik Švedske. Hvala predsjedniče, hvala gospodine King na ovom seminaru i hvala vam na tome što ste nas pozvali ovdje. Ovo je važno i složeno pitanje i veliki izazov za sve nacionalne parlamente. U Švedskoj Stokholmu također smo imali nedavno iskustvo teriškog napada i doista s nestrpljenjem očekujemo ishod ovog zajedničkog rada u Europskoj uniji. Pozitivno gledamo na brojne prijedloge koji dolaze iz Europske unije i na sve što smo čuli ovdje, na primjer, razmjena informacija, jačanje suradnje između država članica unutar Europske unije. Osobito bih želio reagirati na ono što je rečeno o kiber prijetnjama i informacijama koje se šire putem interneta. Mi smo raspravljali o tome na, odbor, na, ustavnom, na sastanku ustavnog odbora u Švedskoj i došli smo do zaključka kako ne možemo pružatelji internetskih usluga primorati da blokiraju ili spriječe širenje takvih informacija na mreži. To je nešto se tiče slobode govora, ali isto tako i činjenica da ne smijemo pogaziti ljudska prava i integritet naših sugrađana. Dakle, to je nešto što bi trebalo biti temeljeno na dobrovoljnim e, rješenjima. Moje pitanje, da li ima ikakvih prijedloga i rješenja koje su temeljene na dobrovoljnim mrežama koji ne uključuju to da ćemo pružatelje internetskih usluga e, primoravati da blokiraju ili šire informacije na internet mreži. Hvala ime Europskog parlamenta, Natali Grisbeck. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče, hvala vam e, Sir Julian što ste potaknuli ovu raspravu, to doista cijenimo uz uz nazočnost civilnog društva i nacionalnog parlamenta, to će nam omogućiti da napredujemo u pitanju sigurnosnih politika. Evo par kratkih e, stvari. Prošlog tjedna već smo imali razmjenu gledišta na odboru LIBE uz studiju mjer protrežiških mjera u Europi koje, koju su izradile naše službe. Jedna od stvari koja je, je bila doista frapantna, to je bila jedna schema koja nam je pokazala čitavo sazvježdje. to je dosta estetski lijepo izgledalo, ali tu su sve mjere borbe protiv terorizma diljem Europe. Dakle, to je bilo čitavo rasuto sazvježdje... E, skup mjera, no da li vi, Sir Julian, imate namjeru malo uvesti reda u taj e, europski nered po tom pitanju? još jedno pitanje koje se tiče iste ove teme, dakle mislim da je od ključnog značaja naše politike da e, budu, da djeluju unutar e, vladavine prava i poštovanja građanskih sloboda. Dakle, poštovanje članka drugog, temeljnih osnivačkih ugovora koji su, koji su E, ono na čemu počiva Europa, Europska unija. Dakle, želim investirati na tome, dakle, sukladnost sigurnosnih mjera uz primarno i sekundarno pravo Unije naravno imajući u, na umu i pravo e, jurisprudenciju sudova, dakle e, iz Luksemburga, osobito kada se radi konkretno o pitanju zadržavanja, odnosno čuvanja podataka. Zatim zadnja stvar koja se tiče institucionalnog i dugoročnog razdoblja, podsjećam da moramo imati na umu subsidijarnost. Načelo subsidijarnosti ne znači da je to nešto što je isključivo rezervirano za države članice. Dakle, kako vi sagledavate mogućnost konkretizacije ovoga što mi želimo i što bismo mogli nazvati europskom sigurnošću uz suverenitet država članica. Gospodin Anita Slavisavskas iz Litve. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče na ovoj inicijativi. Želio bih reći da suradnja među nacionalnim parlamentima je jako važna. Naime, nacionalni parlamenti donose ključne odluke koje se tiču unutarnje sigurnosti vjerujem kako bi komisija trebala ponovno stvaranje platforme suradnje između nacionalnih parlamenta s ciljem razmjene podataka. Nacionalni parlamenti naime raspravljaju o pravnim aktima i koji su izravno povezani uz upravljanje i smanjenje raznih prijetnji. Ovog mjeseca razmatrali smo pitanje analize podataka koji su povezani uz prevenciju terorističkih napada. Mi smo jedna od zemalja koja nije još pretrpjela niti jedan teroristički napad. Ali, to se može dogoditi u bilo kojem trenutku. Stoga smatram da uključivanje rada nacionalnih parlamenta u e, razradu, izradu preventivnih mjera je od e, ključnog značaja, tako da bih želio saslušati mišljenje povjernika o ovome. Hvala sad u ime Europskog parlamenta, gospodin Boni. Najviše hvala, hvala vam što ste organizirali ovaj sastanak. Suradnja europskih e, institucija s nacionalnim parlamentima od ključnog je značaja. Od ključnog je značaja kako bismo mi mogli ostvariti sinergiju, upravo ovu sinergiju koju je spomenuo povjerenik. Nacionalni parlamenti stvaraju nacionalno zakonodavstvo i mogućnosti provedbe, na primjer, direktive o borbi protiv terorizma koju je nedavno usvojio Europski parlament. Želim zahvaliti povjerniku na jako preciznom opisu svega ostvarenog, ali isto tako i jazova i uskih grla kada se radi osobito o razmjeni podataka između država članica. Ja bih sada želio spomenuti jednu jako važnu stvar. Naime, trebamo izbjegavati posezanje za tim argumentima kako je Europa beznadna, kako institucije nisu u stanju boriti se protiv izazova koji su pred njima. Naime, postoji čitav niz stvari koje su ostvarene prethodnih godina, a to pokazuje, naravno puno toga još treba biti napravljeno, ali puno toga je uspješno bilo. Dakle, izrada novog IT sustava i interoperativnog sustava koji omogućuju razmjenu podataka od ključnog su značaja. No, potrebno je raditi s nacionalnim parlamentima, jer vlade su te koje trebaju biti voljne razmijeniti informacije, a ta volja nije vidljiva u brojnim državama članicama. Dakle, što više budemo imali suradnje, bit ćemo sigurni. Hvala. Hvala vam, gospodine Boni. Sada u ime Europskog parlamenta, gospođe Mergizipel. Hvala predsjedniče. E, danas govorimo o mnogim raznim stvarima. Podsjećam na to da nakon svakog novog terorističkog napada e, govorimo o novih zahtjevima koje moramo ispuniti. Šengenske granice, ECRIS, Frontex, Smart Borders, ECRIS, mnogi stvari još nisu zaključene, a da ne spominjemo e, e, provedbu. E, opet će doći zahtjevi za novim mjerama, a kod sveg toga, a, tome se pridodaju i nacionalne mjere koje moraju pojačati sigurnost. A premalo pazimo na to što se događa s onim što mi ove zaključujemo? E, sve, mnoge mjere koje ovdje donosimo i zaključujemo se u zemljama članicama uopće ne provode. E, u samim državama članicama ne postoji dobra razmjena e, informacija između nacionalnih tijela a da ne govorimo onda, onda o međunarodnoj e, razmjeni ili razmjeni na europskoj razmjeni. E, što će sada doći? Možda ćemo zabraniti e, upotrebu kamiona jer se, su oni možda povezani s terorističkim napadima. Moramo se pobrinuti u prvom redu da se naši zaključci provode, da se poboljša razmjena informacija i da razmislimo o tome zašto e, evropski građani, građani koji ovdje e, žive, postaju e, atentatori, teroristi. Oni nisu uglavnom došli iz trećih zemalja. Mnogi dolaze iz same Evropske unije. Integracija je prijeko potrebna, a zato trebamo financijsku potrebu, financijska sredstva. Zemlje članice se također moraju više angažirati. Hvala. Sada gospođa Monika Holmajer u Europskog parlamenta. E, nadovezat ću se na Birgit Sipel sada. E, ono što gledam e, vrlo kritički zaključci iz 2011. E, ili e, unošenje adekvatnih podataka o tome smo također raspravljali i donijeli e, zaključke međutim to nije provedeno govorim o učinkovitoj razmjeni informacija i tako dalje ne dijelim potpuno mišljenje da ne trebamo nove mjere. Europske direktive kažu da trebamo poštivati ljudska prava. često mjere ne mogu ulaziti u detalje zato jer države članice e, moraju to učiniti. Imaju različite tradicije, različita zakonodavstva pa će onda detalje adekvatno prilagoditi svojim prilikama. Ali slažem se da e, direktive nisu često provođene, ne slijedi se ono što preporučuje Europska unija. Europska e, unija je čuvarica ugovora spomenuti su kamioni. Naravno da nitko ne bi došao na ideju da ih zabrani. Ali evropski sustav kočnica je postao, postala mjera protiv terorizma. U Berlinu bi to bilo spriječilo onaj teroristički napad koji smo imali Kod ovog e, cijelog razmatranja, gospodine povjereničen, Europska komisija mora dati jedan pregled e, e, provođenja kako bismo ispunili one rupe koje postoje. dakle, ova općenita analiza je prijeko potrebna. Eh, jer eh, bez toga će se teroristi i dalje širiti. Is... Najpša hvala. Sljedeći govornik, opet u ime Evropskog parlamenta, gospođa Lindban. och skydda oss mot krig och hot. Ja, mi se moramo štititi protiv kriminala i prijetnji. To je vrlo dobra misao, ali danas vidimo da je jedna od najvećih prijetnji s kojom se moramo suočiti postoji unutar Evropske unije. Teroristički napadi, mnoge smo doživjeli u posljednjih tri godina. Ne sjećam se svih jer ih je toliko bilo Eh, evo napad u Švedskoj pred mjesec dana eh, počinitelj eh, je bio azilant, on je naime podnio zahtjev za azil. On je imao veze sa ISISom. Prema tome ne mogu se osjećati sigurno ni u mojoj zemlji, ni u nijednoj drugoj zemlji kad e, se vozim automobilom e, e, kroz, kroz iz Švedske u, Evropsk, u, druge zemlje, kad idem recimo kad ukrcavam auto na brod možda će i tamo se dogoditi teroristički napad imamo dojam da je nesigurnost svugdje ne možemo zabraniti kamione ali trebamo visoki nivo sigurnosnih mjera. E, to uopće nije u pitanju. E, Amerikanci e, sada ne žele putovati u Europu. Oni imaju žarku želju da je posjete, ali se boje terorističkih napada. Molim vas da ne pravite toliku buku kad ja govorim. Moje pitanje, suzbijanje terorizma, imamo e, rezoluciju Ujedinjenih naroda. E, već tri godine se ništa ne, događa. Moramo uvesti e, kazne koje će zaista zastrašiti potencijalne teroriste. Moramo im oduzeti putovnice. Hvala konačno. Helga Stevens eh, zaključuje našu raspravu predstavnica Europskog parlamenta. Najviše hvala predsjedniče, dragi kolege. Imam tri napomene koje želim iznijeti. Prošlog tjedna jedno saslušanje je organizirano, a koje se tiče Europe i obračuna s terorizmom. Uspostavilo se da raspolažemo čitavim nizom eh, alata i sredstava, a zaključci su ti da europske vlasti trebaju biti sposobnije kako bolje koristile postojeće alate, a ne da ponovo izmišljaju kotači toplu vodu. Mislim da bi nam ovo trebalo omogućiti da budemo djelotvorniji. Druga observacija rečeno je da je veliki problem razmjena podataka. Mislim da je to doista pravi glavni prioritet. Mislim da ova razmjena mora biti brža, učinkovitija, te da imamo veću suradnju između policijskih i obavještajnih službi. S obzirom da sada govorimo o budućnosti, moramo govoriti o povezivanju različitih eh, banaka podataka, baza podataka jer sada postoji čitav niz e, e, baza podataka koje samostalno evoluiraju. Ja bih htjela čuti što vi mislite o tome. Zatim, kada je riječ o radikalizaciji, u tiskovinama sam čitala da u Belgiji svaki 23. zatvorenik je radikaliziran. To je ogroman problem. Moramo si zamisliti da sve te osobe u jednom trenutku će biti na slobodi, puštene, i da će ih trebati ponovno uključiti u, u društvu. Naravno, oni se mogu pozvati na mrežu podrške koje još uvijek postoje i one će ponovo uvući u svoje aktivnosti te ljude. Tako da mislim da kada govorimo o izvješću Belgijske federalne policije, u Molenbeku postoji čitav niz osoba koje su još uvijek povezane uz terorističke mreže, što je zaprepašujuće, a u praksi nitko ne zna kako se baviti pitanjem deradikalizacije. Dakle, jako slaba iskustva u po tom pitanju. Ljudi bi trebali biti efikasniji, ali smo daleko od e, računice. Povjereniče, trebalo bi koristiti instrumente i sredstva koje bi mogle koristiti države članice kako bi se mogli baviti protiv radikalizacije. E, povjereniče, da li su ta sredstva dobro iskorištena, imate li e, ideju o tome što bi države članice mogle još više poduzeti po tom pitanju? Thank um, Zahvaljujem nacionalnim parlamentima, e, zastupnicima na njihovim e, primjedbama i na njihovoj disciplini. Sada se vraćamo povjereniku Kingu koji će nam dati svoje reakcije na primjedbe koje smo čuli. Hvala još jednom predsjedniče i odboru Libeu eh, na organizaciji ove rasprave. Eh, naročito se zahvaljujem onima koji su se evo potrudili da doputuju k nama eh, uz usmjenu razmjenu koju smo imali E, pod čvrstim predsjedanjem gospodine Moraješa imali smo priliku da imamo rasprave i u hodnicima kao i da razmijenimo e, pismene informacije. E, ovo shvatite kao poziv da i dalje razmjenjujemo mišljenja. Iz ovog sveg što je rečeno danas ovdje. E, sasvim je sigurno da imamo i suočavamo se sa nizom e, izazova i prijetnji. Kao što smo čuli, ne smijemo izgubiti nadu. Napredovali smo i napredujemo, ali naravno još ima mnogo prostora za daljnji rad. E, situacije se mijenjaju, kriminalci se mijenjaju i razvijaju. Prema tome moramo stalno biti ažurni, pratiti e, razvoj događaja. Nacionalni zastupnici su naglasili važnost e, provedbe. E, mi svi to znamo, to je veliki izazov, popis imena putnika, na primjer, treba provoditi imamo probleme i zato moramo razmišljati kako možemo biti učinkoviti u provedbi rješenje. Govorili smo mnogo o, važnosti razmjene informacija, e, to su naročito naglasili e, predstavnici nacionalnih parlamenta. Koje su prepreke razmjeni informacija? Kako ih možemo srušiti? E, mnogi su od vas rekli e, da se to tiče niza pitanja. Imamo tehnička pitanja, e, imamo osposobljavanje, pitanje financiranja, ali i tu postoje i kulturni aspekti koje moramo razmotriti. Moramo vidjeti možemo li nešto učiniti da srušimo neke od kulturnih prepreka za razmjenu informacija. Mnogi od vas su spominjali europske agencije. Neke agencije fantastično rade, a neke od njih u vrlo teškim uvjetima. E, moramo vidjeti da li im dajemo svu podršku koju zaslužuju i trebaju naše civilno društvo, e, predstavnici civilnog društva su s pravom e, obratili pažnju E, važnosti e, ljudskih prava, temeljnih prava i zaštiti tih prava. To je vrlo važan dio ove razmjene e, i to se mora naravno odraziti u procjeni. Moramo se sjetiti što branimo, moramo učiti iz iskustva i nadam se da možemo i dalje postavljati standarde na tom području i u kojoj se e, drugi ljudi u svijetu mogu ugledati i slijediti. I ne samo u donošenju zakonodavstva, već i u provedbi zakona. E, vrlo ozbiljno shvaćam ono što je rečeno o važnosti e, nadzora i rasprave o zakonodavstvu, ali i moramo također pratiti i to kako se zakoni provode u praksi. Pozdravljam činjenicu da je sve više zakonodavstvo na tom e, području e, uključuje i analizu. Kultura transparentnosti je važna. Nadam se da e, će ovaj naš sastanak doprinijeti tome. Kriminaliziramo elemente terorističkih aktivnosti, aktivnosti koje podržavaju terorizam. Toga se ne trebamo plašiti, ali moramo također razmišljati o tome kako rješavati aspekt, neke aspekte problema. Izazove e, onih koji se vraćaju iz zona sukoba, e, što ne spada u kriminalni okvir a to onda povezujem sa nečim što ste mnogi spomenuli. E, razvoj prevencije i suzbijanje radikalizacije. To mora biti snažan stup e, ove procjene. U raspravi e, je, su spomenuti mnogi važni aspekti. Zabilježila sam ih sve Naročito bih spomenuo žrtve. Važnost da ne zaboravimo da ne samo terorizam, e, već i e, kiberkriminalitet i organizirani kriminalitet stvara nove žrtve s novim problemima. E, moramo biti toga svjesni i to mora biti središnji dio naših reakcija, odgovora. E, prevencija mora biti sveobuhvatna i e, obuhvatiti niz područja. Moramo e, imati strukture koje nam daju u, u tome podršku mrežu za borbu protiv radikalizacije, na primjer. Prevencija međutim mora ići od e, onoga što se događa u zajednicama do onoga što se događa u zatvorima pa sve do onog što se događa na internetu. Osposobljavanje i pomaganje e, pojedincima E, da li su to društveni akteri, e, da li je to pravosuđe ili e, policajci koji su u prvim linijama mm, recimo policijski dužnosnici koji rade na imigraciji mm, na granicama kako im možemo dati dovoljnu i potrebnu potporu moramo surađivati nacionalni parlamenti i uprave e, moraju surađivati i na europskoj razini. E, jedan od parlamentaraca je postao bio pitanje kako mogu nacionalni parlamenti doprinijeti toj suradnji. E, novi, novi aranžmani za nadzor za Europol to, će, to je počelo funkcionirati ovog mjeseca, to je s početkom svibnja. Europski parlamentarci i nacionalni parlamentarci sada sastaju e, redovito kako bi razgovarali o instrumentima politike i mjerama. Procjena će u svjetlu vaših inputa e, e, nastojati identificirati područja gdje zakoni i sve e, akcije podrške, razmjena informacija i financiranje, osposobljavanje, da li je sve to zadovoljavajuće? Da li to treba i kako, kakvu daljnju podršku to treba, a isto tako i kako se dalje mora razvijati, naročito što se tiče provedbe. A mora se u nekim slučajevima i mijenjati, gdje možemo e, razmatrati izmjene zakona ili gdje e, trebamo nove inicijative. Istovremeno e, se iskreno nadam da će ta procjena moći sagledati E, gdje u našem zakonodavnom ili drugom radu na europskoj e, razini e, kako na to mogu reagirati države članice a kako se neke mjere mogu zaustaviti ili preinačiti ne radi se samo o naslagivanju novih mjera E, moramo pošteno ocijeniti vrijednost onoga što smo tijekom godina izgradili e, od početka 2000. E, godine. Mi ćemo završiti ovu procjenu do lipnja. Tu ćete vidjeti neke sugestije i ideje, ali to svakako nije svršetak priče mi moramo našu raspravu nastaviti e, s vama ovdje prisutnima, s drugim institucijama, s drvama, članicama i njihovim parlamentima e, kako bih informirali o inicijativama budućih, budućih politika e, uključujući i drugi dio mandata ove komisije. Hvala vam lijepa, dame i gospodo. Hvala vam na vašim doprinosima. Hvala lijepa. Hvala najljepša, gospodine povjereniče. Hvala najljepša, gospodine povjereniče. Ovakav sastanak zaista je koristan. Veoma je teško zapravo organizirati sastanak na kojim će biti prisutni i zastupnici nacionalnih parlamenta. To nije lako, a kolege iz Europskog parlamenta koji su tu, dakle zastupnici e, i koji se bave europskom sigurnošću su rekli da je ovo ključan sastanak jer se tu radi i o pitanju provedbe i očekivanja država članica. Evo, države članice jesu govorile i o direktivama i o PNR-u i tako dalje, ali se tu radi također i o međuvladinim pitanjima kao što na primjer odluka iz Prima. Ovo je to e, bio ključan sastanak i zaista cijenimo što su predstavnici nacionalnih parlamenta e, uspjeli doći kako bismo razmijenili mišljenja. Zahvaljujemo se i gospodinu povjereniku. E, mi moramo napredovati na razvoju ove agende za sigurnost Europe, suočavamo se sa ozbiljnim problemima i vi gospodine povjereniče nam nam pomažete da demokratski e, način napredujemo na ovom pitanju, uključujući i pitanje privatnosti pojedinaca. To je također bitno za naše građane. Hvala vam svima, poštovane kolege. E, hvala vam što ste došli bili sa nama. Doviđenja.